Yes, I have here on. Welcome. Dobrodošlicu vam želim. Započnimo sa sastankom odbora Ekon nakon što smo imali jako korisno saslušanje o tržišnom natjecanju. Najprije bih volio da usvojimo dnevni red. Hvala. Zatim zapisnik 16. 17. 3. i 22. 3. i njih smatramo usvojenim. Imam priopćenje, treći trilog o IOP-u srijedu 13. održanje. puno dobrih napredaka dakle o mirovinskim e, izvješćima i brojnim drugim e, člancima došlo je do kompromisa po tom pitanju uz samo nekoliko tehničkih e, nerješenih e, pitanja. Dalje napredak ostvaren gled drugih ključnih pitanja kao što su depoziti, portfolji i ključni transferi. Sljedeći politički trilog održat će se 4. svibnja. Sada prelazimo na točku petu. Delegirana uredba komisije, o ispravku delegirane uredbe 2015 kroz 63 o dopuni direktive 2014 kroz 59 u vezi s eksante doprinosima aranžmanima financiranja sanacije. Ovdje imamo službeni zahtjev za prigovor delegiranom aktu koji se ispravlja prethodni delegirani akt. Imamo različite tumačenja, ako to mogu tako reći, pravnog učinka ovog novog dopunskog eh, delegiranog akta. Dobio sam eh, dopis od eh, Digifizma, ravnatelja, gdje imamo nekoliko pitanja odgovora, gdje se razjašnjava njegovo mišljenje u smislu da komisija smatra da ovaj delegirani akt ne proširuje polje primjene, već samo ažurira dualno zakonodavstvo kojim se mijenja drugi zakonodavni tekst na koji se nadovezuje izvorni delegirani akt. Dakle, tumačenje komisije jest da se ovdje radi u biti o tehničkim, eh, o aktu, o tehničkim eh, međunarodnim eh, referencama. S druge pak strane, parlament izrazio svoju zabrinutost te traži razjašnjenje o tome da li se ovdje radi o tome, da li su neke reference konkretno članka 429b da li na neki način e, unose dodatne elemente te postoji sumnja da li tu postoji retroaktivnost. Dakle, imamo čitav niz pitanja e, na koje je odgovor odlučujući e, glede toga kako će parlament odlučiti postupati. Dakle, u, e, u dogovoru sa izvjesteljem i autorom e, pitanju, pitanja, dogovorili smo se prvo da saslušamo predsjednika komisije i da čujemo njihova obrazloženja, te ćemo onda kasnije imati kraću raspravu, te na temelju obavijesti koje ćemo čuti, onoga što ćete nam dakle reći, odlučit ćemo što nam je dalje činiti, znajući da imamo razne mogućnosti. Predem dakle riječ gospodinu Emilijanu Tornezeu, predstavniku komisije. Izvolite imate riječ. Najprej hvala predsjedatelju. Doista, kao što ste rekli u našem dopisu koji je uputio e, glavni direktor, mi smo pokušavali objasniti argumentaciju delegiranog, ispravljenog delegiranog akta. Dva ključna elementa tog izmijenjenog delegiranog akta imaju za cilj da se promjene dva elementa koja se tiču promocije banaka i u banaka s bilancom izpod i do 3 milijarde. Također se spominju reference na izmijenjeni CRR, osobito članak 429. koji je u potpunosti zamijenjen. Ova izmjena, kao što smo rekli u uznoj izjavi, nije e, velika jer e, nije ključna jer e, prema delegiranom aktu iz 2015.62 koja je promijenila metodologiju ovog regulatornog pitanja, ta metodologija mijenja se od siječnja 2015. godine. Stoga dopunski e, akt samo pravi unakršnu referencu na zakon koji je izmijenjen u siječnju 2015. godine. Dakle, to su elementi koji se tiču ovog e, akta i kao što je rečeno u dopisu, ovaj akt glede e, postupanja prema derivatima e, nema nikakva izravnog utjecaja, niti je proširio polje primjene koje je definirano delegiranim aktom o, doprinosu. To se tiče samo na određene derivate, a ne na sve derivate. Evo primjera. Članak 429 stavak 6 i 7 sadrže referencu na kreditne derivate koji nisu poljoprimjene ovog teksta i zaključno želim reći da je metodologija zamijenjena još od siječnja 2015. godine, stoga to neće, ovaj izmjenjeni akt neće imati nikakvog stvarnog učinka i utjecaja na substancijalni zakon koji je bio na snazi do tog datuma. Tako da se nadam da vam ovo razjašnjava naš stav i spreman sam odgovoriti na pitanje. Jasno mi je da je ovo sve dosta složna tema. Hvala. Hvala vama. Sada ću dati riječ autoru prigovora, gospodinu Otmaru. Imam jedno pitanje za vas, postavit ću vam ga na kraju. Izvolite vi sada. Najljepša hvala. Komisija u potpunosti u pravu. Ovo jest složena stvar. dugo je vremena prošlo kada smo osobe Ferreira i ja mislili da smo zaključili politički sporazum po ovom pitanju, ali očito da nismo ovo već zaživjelo svojim životom. No, evo, evo nas opet, mislim da tu nema Bog zna što reći glede toga da je komisija imala potrebu da ispravi e, delegirani uredbu, jer to je nešto što se tiče razvoja situacije glede uredbe o kapitalnim zahtjevima, CRR. No, što se tiče naših različitih tumačenja, neki mogu reći da smo u pravu ili u krivu, ali činjenica da postoje različite tumačenja, moguće različite tumačenja i jasno je da se može reći da je očigledno da to ima utjecaj na način mjerenja uplata, odnosno isplata u fondove jer ako to nije, nije takav značaj i ne bi imao nikakvog e, utjecaja, onda ne bi bilo nikakva problema. No, središnje pitanje ovdje jest kako ćemo postupiti sa stavkom 429. I komisija kada je ažurirala ili ispravljala delegiranu uredbu, po našem mišljenju je proširila poljoprivredne i u dopisu upućenom komisiji mislim da se, smo se složili da je to na ovaj ili onaj način bilo de facto širenje poljoprivredne. I doista sam jako siguran da ovisi o tome kako ćemo definirati tu ovo, o tome ovisi način i iznos isplata. I doista sam iznenađen jer vidite, neću reći da smo da nam ništa obećano, ali kada smo imali razgovor e, između izvjetelja sjeni i komisije, rečeno nam je da se to može riješiti e, ispravkom delegirane uredbe i spominjući broj 429 a i b i tako dalje, tako dalje. Dakle, pitanje koje želim putiti komisiji jeste zašto to nije napravljeno na taj način, jer obećano nam je da će biti riješeno još tog tjedna kada smo imali taj razgovor i svima se to nama činilo jednostavnim i rješenjem i da, da je to tada napravljeno predsjedniče mi sada ne bismo opet ovdje sjedili i raspravljali o tom zakonodavnom tekstu. I dalje mi nije jasno zašto komisija želi proširiti tu polje primjene, govoreći da to nije napravila, no svi se slažemo da nisu potrebne sve ove reference na A i na B i tako dalje. Ovo je sve dosta nejasna rasprava, složena, imam to na umu, no u svakom slučaju upravo zbog toga bilo bi dobro da imamo punu sigurnost i jasnoću, a bojim se da to nije ostvareno. Mogli, moglo, se, moglo je biti ostvareno da je komisija odgovorila onog tjedna kada je obećala da će odgovoriti i reagirati. Hvala. Hvala, Markus Werber. Hvala lijepa. E, tema je doista kompleksna i zato ću govoriti ipak maternji, svoj maternji jezik. U vezi sa u ovom delegiranom aktu radi se o raspodjeli opterećenja i zato to nije samo tehničko pitanje nego vrlo političko pitanje koliko će na kraju tko pridonositi tom fondu za sanaciju. U okviru e, zakonodavskog rada na početku ovog saziva u pregovoru smo se pozabavili pitanjem dakle da li će odredbe e, koje će ERD, e a ili tako dalje biti primijenjene koje neće. Dakle, to je tema na kojoj se itekako razgovaralo na razini jedan. I ne može se onda na sljedećoj razini odjednom drugčije gledati na to pitanje. Utoliko više e, treba voditi računa o tome ako bi to trebalo retrogradno važiti i za isplate za 2015. uplate za 2015. E, mi dakle moramo sada e, razmisliti i to je i motivacija za naš, e, za naš prigovor da ovaj prijedlog komisije odbijemo. Jer komisija može vrlo lako, kao što je upravo izvjestitelj Gunnar Höckmark rekao, e, može e, jasno e, reći da ovo vrijedi tek od siječnja 2016. a ne retrogradno. Inače bi ove izmjene doista mogle E, imati loše posljedice. Ono što stoji na stranici komisije nisu razjašnjenja i, i odgovori na pitanja koje smo mi postavili. Dakle, ovo je formalno, zapravo pravi prasiti poziv bankama e, da, da e, puste da sudovi odluče o visini njihovih e, uplata u fond i zato e, doista se pridružujem e, Gunaru Hrkvarku i slažem se s njim da bi se da je komisija doista mogla vrlo jednostavno ne mijenjati e, ono što je jednom bilo dogovoreno i usvojeno i onda ne bi bilo problema da to i Europski parlament usvoji. E, hvala. Moram vas zamoliti da budete jako kratki, imamo ograničeno vrijeme, to je već isteklo vrijeme namijenjeno ovoj točki, no trebali smo ići dalje, no izvolite, nemojte previše dužiti. Urhar, Balc, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim se nadovezati na ovo što su rekli kolege Hökmark i Ferber. Za mene je važno da institucije e, međusobno ostanu transparentne i zato bih rekao ako se retrogradno mijenja nešto što je upravo odlučeno i upravo stupilo na snagu, onda ne govorimo samo o korekturi jednog zakonodavnog akta, nego o izmjeni zakonodavnog akta. A ja vjerujem da mi ovdje u Europskom parlamentu s pravom tražimo da kao prvo postupak bude transparentan i kao drugo da se politički dogovori ne mijenjaju na ovaj način na mala vrata. E, ako se ne žele bitne izmjene, onda bi po mom mišljenju komisija trebala osigurati, odnosno jasno e, objaviti da ono što smo mi dogovorili na kraju i ispregovarali na kraju i vrijedi. Na kraju u postupku pitanja i odgovora za zemlje članice e, e, se na kraju nije došlo do e, jasnih odgovora i zato bih molio komisiju da prezentira jedno rješenje koje poštuje ono što je bio politički dogovor kako bi se pobrinuli za i osigurali e, pravnu sigurnost. Hvala lijepa. Eliza Ferreira ima riječ. Hvala lijepa. Ja sam malo zbunjena e, redoslijedom kojim e, govornici sad dobivaju riječ jer ja sam bila izvjesteljica u sjeni, ali u redu, nema veze. Dakle, 23. veljače imali smo taj sastanak sa komisijom koju je predstavljao gospodin Petrih Pearson i na temelju toga. Ja mislim da je tada objašnjenje bilo dato, 17. ožujka dobili smo to pismo od komisije e, koje je pod Tvrdilo ono što je prethodno rekao gospodin Petrih Pjesen. U osnovu ja e, mislim e, da je e, cilj bio korigirati jedna korekcija, međutim ovo ažuriranje nije ni e, pravno e, proširenje opsiga instrumenata Dakle, ovaj delegirani E, akt e, po mom mišljenju jednostavno uključuje novu referenciju na članke 429 koji su već je već stupio na, na snagu e, u siječnju 2014. Ja zapravo ne vidim razloga e, za prigovor. Ovo je samo jedna druga interpretacija i ja znam također da je vijeće odlučilo ne staviti prigovor na ovaj delegirani akt usprkos e, otporu e, Njemačke, Austrije i Španjolske Dakle, iskreno rečeno, nakon svih razgovora koje smo imali, mislim da bismo trebali e, završiti s ovom temom, ja ne vidim razloga za prigovor. Hvala lijepa. Sven Gigold. E, Biću vrlo kratak. moram reći da je ovaj sastanak sa komisijom bio jedan od zanimljivijih sastanaka na nekoliko razina, jer činilo se doista čudno, kao što je već izvjestitelj rekao, e, činilo se da se radi o tehničkim e, stvarima i obećana su nam objašnjenja, međutim kao što je rekao Markus e, Ferver, objašnjenja koja su stigla nisu riješila, e, nisu odgovorila na pitanja, nisu razriješila problem i stvari za koje se tvrdi da su tehničke prirode nisu tehničke prirode i zato se tu ne bih složio sa Elizom Ferrerom. Mislim da tu postoji nedosljednost u članku 1 3, 1, i naravno izmjena članka 1, o delegiranom aktu jer tu stoji da bi to trebalo biti e, ograničeno na e, ugovore o derivatima, međutim onda se dalje govori o e, stvarima koje ne spadaju u ugovore o derivatima. Dakle, E, zašto komisija ne učini ono što je obećala e, i onda bismo bili jednostavno e, zadovoljni i sretno bi mogli otići doma jer bismo jer bismo imali jasnu situaciju da nema mogućnosti da velike banke na svoj način e, interpretiraju ovo što, što, se, što im se sad omogućava. I zato molim komisiju da razjasni e, ovu stvar i da je datum primjede primjene 1. siječnja 2016. i onda ćemo moći dalje razgovarati o zanimljivijim temama. Hvala lijepa. U redu čini se da je sad stvar jasna, naravno postoje razlike u mišljenjima, ali dakle očito postoje ipak neka pitanja na koje je potreban konkretni odgovor. Iz pisma sam ja shvatio, barem ja sam tako shvatio, da pismo kaže da ova izmjena E, koja je nastala delegiranim aktom je već stupila na snagu, da to proistječe iz prirode e, ovih e, pravnih akata. Vi dakle kažete da ove nove odredbe da su i tako i tako već bile na snazi od 18. siječnja 2015 i zato vi kažete da se ne radi o retroaktivnom djelovanju. Dakle, ako je to slučaj, ako vi kažete da da je time izmijenjena pravna forma, ali da e, nije suština i sadržaj bitno izmijenjen, onda zašto ste smatrali potrebnim da ovdje napominjete da je to već stupilo na snagu, kao što sam ja shvatio iz pisma. Dakle, 429b, sad je taj članak podijeljen na tri dijela, zašto ste tu citirali B, a zašto niste jednostavno citirali samo A? U tom slučaju bi svi bili zadovoljni. Treće pitanje se tičanje ovog pitanja retroaktivnosti. Dakle, ono što je što se definira ovim delegiranim aktom je već na snazi, ako sam dobro shvatio ovo što komisija tvrdi. Dakle, koje korake komisija e, je komisija spremna poduzeti kako bi dala daljna objašnjenja ovih na ova pitanja možda ste već spremni nam e, objaviti, odnosno objasniti ove stvari kako bismo mogli onda raspravljati o tome da li po našem mišljenju tu postoji ili ne postoji neka nejasnoća. Možda bi bilo i korisno saslušati odbor za jedinstveni odbor za sanaciju, a njihov predstavnik je ovdje među nama, pa e, ću dati riječ njihovom predstavniku. Hvala lijepa. Kao što znate, e, jedinstveni odbor za sanaciju je koncem sljedećeg tjedna preko 3000 banaka će primiti e, informacije o e, svojim e, doprinosima u ovaj za jedinstveni fond za sanaciju banaka. Mi smo u kontaktu sa komisijom u vezi sa ovim pitanjem. Bilo je jako važno eh, dati jasne upute bankama na koji način trebaju dati informacije eh, i statističke podatke o svom eh, poslovanje Ja nisam stručnjak za pravnu interpretaciju, međutim jasno je da samo oni derivati koji su pokriveni člankom 429a E, trebaju biti predmet evaluacije od strane banaka u ovoj metodologiji, a dio koji se tiče krednih derivata, mi smo tu dali jasne upute bankama da to ne uzimaju u obzir. E, jednostavno zato što e, uredba 2.15.63 ne dopušta da se e, oni uzimaju u obzir. Mi nismo dio ove rasprave između institucija e, o ovom pitanju, ali što se tiče smjernica bankama, jasno je da samo derivati trebaju biti predmet derivacije, e, e, e, evaluacije po članku 429a. Hvala lijepa. Komisija ima riječ. Hvala lijepa. Da, doista, to je kompleksno pitanje, ali samo sa tehničke sa tehničkog stališta, ne sa političkog stališta. I zato smo uzeli si dovoljno vremena za procjenu situacije. Dakle, pitanje je bilo možemo li imati korekciju korigiranog akta, a odgovor je ne, i to iz jednostavnog razloga što tu nije bilo materijalne greške. Dakle, e, korigendum ili e, korigendum se usvaja ako postoji greška, a to ovdje nije bio slučaj. Dakle, ovime se ne mijenja suštinski ono što je usvojeno 2015. Bez ovih eh, eh, eh, akata korekcije već je u primjeni već je na snazi ono što je usvojeno i komisija je organizirala radionice u suradnji sa zemljama članicama i tajništvom parlamenta e, upravo na ovu temu gdje smo upravo e, e, se radilo o tom pitanju i i, što se tiče jednakog tretmana za sve. Mi smo također e, e, primili pitanja u vezi sa tretmanom srednjih i manjih banaka i tu smo dali jasne odgovore. Zašto smo to e, to sad stavili u ovaj akt o korekciji, mi nismo htjeli imati posebno delegirani akt, posebno ovaj akt o korekciji, Imali smo, htjeli smo imati jedan jedinstveni e, akt i to zato zbog moguće nejasnoće u tom smislu. Dakle, onda kad je postalo jasno da modifikacija nije e, neophodna e, jer su odredbe već e, na snazi i u primjeni, mi smo međutim odlučili dati daljnja objašnjenja. Što se tiče ovog pitanja da li bi trebalo sada donijeti novi akt o korekciji, mi smo to analizirali, međutim kad bismo to učinili onda bi to imalo retroaktivni efekt. Glavni cilj ovog akta o korekciji je da se pruži jasnoća e, bankama i što se tiče učinka ovaj element je već uzet u obzir prilikom e, izrade studije koja je bila popratna uz e, ovo usvajanje delegiranog akta Dakle, taj element je već uzet u obzir, zašto se onda e, spominje članak 429b. Tu jednostavno se držimo iste tehnike kao i u prošlom slučaju, jer tu se spominju kreditni derivati kao što je E, kolega već spomino. Međutim, tehnologija koja se primjenjuje na te kreditne derivate se spominje u drugom članku. Dakle, mi smo usvojili istu metodologiju, ali osigurali smo to da je sve vrlo jasno definirano i da se ne izlazi izvan opsega djelovanja. Mislim da je to dovoljno jasno. E, ispričavam se ako sam bio malo previše detaljan, ali ovo je vrlo kompleksno i tehničko pitanje. Hvala lijepa. Pa da, upravo i je bilo vrlo stručno pitanje i vi ste citirali dva paragrafa 492 e, i 497. E, no, čini se da ovdje vi citirate određeni stavak, a ne članak, dok u novoj verziji imate cijeli članak podijeljen u tri dijela i Eto, ovdje je ovo bilo neizbježno zato što ste u istom stavku morali citirati, e, dok ste u drugom slučaju odlučili sve objediniti. I zato pitanje je bilo zašto? Ja smatram da su ovo zapravo dvije malo različite stvari, a ne sasvim ista. Kao što sam rekao, novi delegirani akt e, e zamjenjuje članak 429. A pozivamo se na taj članak stavak A i B metodologije radi. Metodologija ovdje se odnosi na instrumente koji su sada pokriveni delegiranim aktom. Vidimo da instrumenti nisu pokriveni područjem primjene tog specifičnog delegiranog akta. Dakle, ne smatramo da to stvara praznu, pravnu nesigurnost. S obzirom da se nije radilo o greški, ne možemo napraviti bilješku za isprav, o ispravku i jednostavno to je razlog zašto smo postupili na ovaj način. Hvala, evo, ali uskoro ćemo morati završiti eh, na ovu temu. Dvije kratke napomene. Mi kao parlament i vijeće imamo mogućnost odbiti delegirane akte e, međutim oba dvije strane pritom imaju svoju zadaću za ispuniti i zato nije argument po mom mišljenju da je vijeće e, odlučilo ne e, staviti prigovor mi jedno moramo odraditi svoj dio posle, odlučiti da li mi želimo staviti prigovor. E, prije nego što se sad tu zapletemo u koje, kakve pravne zavrzlame, komisija bi mogla jednostavno povući ovaj prijedlog i prezentirati novi. Međutim, izgleda da vi na to niste spremni. This is what I understood, unless you want to... Pa tako sam ja stvari shvatio. Ali ja mislim da komisija ne namjerava tako postupiti. Na osnovu stajališta komisije jasno je iz toga da se to primjenjuje samo na derivate. Ali to je već bilo ranije na snazi, da je bilo na snazi ranije kako bi posljedice bile ako bi došlo do odbijanja. Zanima me za ovaj konkretan dio <clears throat> kako bi bio pravni učinak da ovaj pravni akt ne stupi na snagu. Zanima me što bi se dogodilo u slučaju takvog scenarija. Kao što sam ranije rekao, jedino se ovdje ispravak odnosi na dvije vrste banake. A, a dvije vrste banaka. A što se derivata tiče, zakon već postoji i zato ne možemo unijeti ispravak u korektivni akt. Hvala lijepa. Evo da sada smo dobili objašnjenja, tumačenja su e, vrlo jasno različita. Sada nije trenutak da donesemo odluke, ovo je jednostavno bio trenutak da čujemo pojašnjenja. Komisija je postupila na način kako je smatrala e, shodnim, ali naravno postoje različita tumačenja. Paradoksalno je da taj dio prigovora se ne bi smio odnositi na ove promjene. A vidimo da postoji sad ova dodatna ispravka ispravke, ali i to je vrlo složeno e, taj način na kojem radimo, ali to i su demokracije i mi ćemo kao suverena ustanova glasanjem doći do odluke za slučaj da se potreba za to ukaže. Gunar, samo ako imate nešto vrlo bitno za reći. Mislim da postoji razlika između stvarnosti i pravila u stvarnosti i ovoga što tu stoji. Ako dakle imamo dogovor i e, sa slučaj da dokumenti nisu jasni, komisija mora učiniti sve kako bi se oni pojasnili. Ako ne možete ispraviti ispravak delegiranog akta na ispravkom, onda morate to napraviti na neki drugi način. Ali nešto morate učiniti. Međutim, realno je da se svi se slažu oko toga što treba biti temelji. Nemamo o tome različite stavove, različito samo tumačimo tekst. Moramo jednostavno e, se osigurati da se tekst tumači na isti način. I mislim da komisija treba tako postupiti jer inače je vrlo teško raditi sa tako složenim detaljima. Hvala, evo, ovo što smo sada čuli vrlo je mudro. Mislim da je dobar element taj da se slažemo oko samog sadržaja. Mi jednostavno želimo da se određena stvar primjenjuje za određene kategorije. Ne slažemo se oko toga ima li taj tekst takav učinak. Međutim, već je jako dobro polazište da svi žele isto iz tog teksta. Pitamo se samo je li taj tekst dovoljno jasan da se ostvari cilj koji svi želimo. Gunar ima pravo, postoji čitav niz opcija. Postoje dakle, razlike između toga da se ništa napravi, da se napravi drugačiji delegirani akt. Jer ovo što sada stoji, pitanja i odgovori ne daju dovoljno objašnjenja. Tražimo dakle da komisija napravi sve što treba kako bi se bavila e, aspektom koji je čisto tehnički. Ne tražimo drugačiju odredbu koja bi trebala stupiti na snagu. Uzet ćemo u obzir sve daljnje inicijative koje će eventualno komisija poduzeti na ovu temu, ali o tome ćemo morati međusobno raspravljati i e, odlučiti se o nečemu putem našem redovnog postupka. Hvala dakle svima koji se javili na ovu točku dnevnog reda. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, samo da je pronađem. Dakle, prelazimo na šestu točku dnevnog reda, virtualne valute. Ovdje imamo e, raspravu o amandmanima, o izvješću Jakoba von Weizekera. Jakobe, izvolite. Hvala. Sve u svemu uloženo je 128 amandmana, što je za Europski parlament broj kojim se može relativno baratati. U posljednjih nekoliko tjedana došlo je do velikog napretka i izradili smo kompromisne amandmane na osnovu uloženih amandmana. S obzirom na sastanak, što smo ga malo prije imali između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, mislim da ćemo moći glasati po planu sljedećeg tjedna na ovom odboru. Nije još uvijek sve riješeno, ali zahvaljujem se svima na uloženim amandmanima i mm, ti amandmani e, potencijalno mogu zaista poboljšati taj tekst jer radimo sa jako dobrim stručnjacima, a korisni su nam i savjeti tajništva. Osnovna ideja e, izvješća na vlastitu inicijativu je nepromijenjena. To je da se radi o novoj tehnologiji koja puno obećava. Jako se puno mijenja da ne bi bilo dobro da sprečavamo inovacije sa jako detaljnom regulativom. Međutim, potencijalno tu će biti uključen element sistemskog rizika i ovo je neka vrsta ne e, zakonodavstva koje bi se donijelo obzira radi, e, odnosno e, da bismo stvari prevenirali, ovo će biti zapravo neka vrsta nadzornog mehanizma s obzirom na moguće rizike. Ali moramo paziti da ne gradimo kule u pijesku i eh, moramo dakle imati ipak solidne eh, regulatorne temelje na ovom planu. Mislim da ćemo uspjeti imati kompromisne amandmane. Postoje e, dvije skupine amandmana kolega iz SID-a, Kali i Soru. Korištenje DTL e, za za zemljišne knjige. A Renato Soru je u amandmanima 84., 85. i 86. se osvrnuo na korisnu analogiju evolucije interneta i <clears throat> moguće e, de, e, tehnologija dakle, koje bi se mogle u osnovi možda razvijeti na sličan način kao što je bio slučaj na internetu. Raspravljat ćemo o tome, dakle, i u ovoj nešto široj e, skupini, na nešto širem forumu, kao što e, mi surađujemo među izvjetiteljima i izvjetiteljima u cijeni. Ali e, mislim da ćemo glasati prema planu i rasporediti također popise za glasanje. Hvala, sada riječ ima Fulvio Martočelo. Hvala puno. Hvala kolegi Jakobu koji je izvjestitelj izvješća o e, virtualnoj valuti. Hvala svim njegovim suradnicima i izvjestiteljima u sjeni. Vrlo dobro radimo, našli smo e, mnogo zajedničkih točaka i e, uspijevamo se dogovoriti među glavnim među glavnim klubovima zastupnika još uvijek malo sumnemo u stvaranje e, task force i e, moramo dakle vidjeti što bi se trebalo postići i kako bi se trebala takva skupina s posebnim zadatkom oformiti. Danas smo se dogovorili i podijelili smo malo više pojedine zadatke. Sumnjamo također i e, u to da je potrebno odmah donijeti neke propise zato što je rasprava o virtualnim valutama tek u zametku. Puno smo surađivali s izvjestiteljem i pokušali smo ostvariti najbolji mogući rezultat za sve klubove zastupnika, uključujući naravno i moj klub i e, to smo radili u kontaktima. E, hvala e, Fulviju u ime ECR-a, riječ dajem u Foxu. Hvala, zahvaljujem se izvjestitelju i izvjestiteljima u Sijeni. Naročito se zahvaljujem Jakobu koji je puno radio na izradi kompromisnih amandmana. Moj e, klub je po pitanju amandmana e, se odnosio na proširenje mogućnosti za borbi protiv pranja novca. I drago mi je da e, je izvjestitelj to uklopio. Kada se radi dakle o skrbničom novčaniku. A s druge strane E, mi smo tražili da dionice više sudjeluju u izradi DTL e tehnologija i mislimo da se to može napraviti samo ako se ovo više razvije. Mislimo da sada nije moguće da dionici u tome sudjeluju, a to bi bilo ispravno. Kao što su drugi kolege spomenuli, naročito izvjestitelj, brine nas mogućnost da izglasamo zakone kojima bi ova se tehnologija prestala i razvijati i zato nam je drago da izvjestitelj isto tako misli. Što se e, kompromisa tiče, e, mislim da će e, ureguliranje biti moguće samo vezano za DTL tehnologije i nadam se da će me kolege slijediti u ovome. Dakle, u osnovi mislim da će naš klub uspjeti postići kompromise na sve teme i zahvaljujem se kolege koji rade na ovo vrlo zanimljivoj temi. Hvala. Ešli, a sada Peter Ječek u ime liberala. Hvala lijepa. Zahvaljujem se izvjestitelju na radu, konstruktivnom pristupu za vrijeme sastanaka izvjestitelja u Sjeni. Zahvaljujem se također zato što je uzeo u obzir mnogo dobrih amandmana koje sam uložio ja i e, Drago mi je da smo prilično daleko došli na današnjem sastanku izvjestelja u Sjeni po pitanju kompromisnog teksta. Moj je pristup bio da se više razrade teme iz izvješća. Mislim da je važno uočiti e, kako bi e, DLT tehnologije mogao imati pozitivne efekte smanjenja primjerice troška tehnologija i tako dalje. Mogli bi i vladine agencije to koristiti kako bi se povećala transparentnost e, prilikom prijeve poreza i smanjivale, radi se o mogućnostima o smanjivanju prevara. Što se tiče korištenja virtualnih valuta, e, vidimo da se one eventualno mogu ilegalne svrhe, iako činjenica jest da do sada nema puno dokaza e, koje govore tome u prilog, primjerice za financiranje terorizma. Ipak smatramo da ove mogući problemi trebaju ući u izvješće. I na posljedku e, radna skupina koju bi e, je podržala komisija, mi je podržavamo E, što se tiče sastava i mandata te skupine, to e, treba biti skupina za nadzor u sektoru, a mi smo spremni odgovoriti na sve e, izazove u regulativi do koje bi moglo doći. U svakom slučaju ne smijemo ovdje misliti da automatski treba doći, donijeti neki propis. Hvala Peteru Ječeku, a sada Miguel Vjegaš u ime e, kluba GUE. Govorimo o novoj tehnologiji koja ima ogromne potencijale. Međutim, postoji bojazan, naime, u kojoj bi mjeri za nas bilo preuranjeno da već reguliramo ove nove tehnologije. Ne bi li takva regulativa slala krive poruke s obzirom da raspolažemo ovdje tehnologijom koja i dalje ima puno problema, još uvijek je u zametku, a još uvijek nisu nađena mnoga tehnička rješenja kako bi se ispunio zadatak koji svaka valuta treba ispuniti. Postoji tu mnogo osjetljivih aspekata. Situacija se vrlo brzo razvija, virtualne valute e, već sada potpadaju e, pod kapu mnogih e, financijskih grupacija. Mislim da to moramo vrlo pomno pratiti. Našli smo zapravo stav kojim se odražavaju mišljenja različitih političkih grupa. No, postoji i jedna zabrinutost vezana za cijenu transakcija. Mi smatramo da cijene tih transakcija nisu samo operativni troškovi. Kada govorite o troškovima transakcija, morate stvarima pristupiti mnogo šire. Neizvjesnost treba ući u to. Ne radi se samo o tehničkim ili operativnim aspektima koji se vezuju za kupovinu određenog proizvoda na drugom kontinentu. To možda sam proizvod možda neće ništa gotovo niti koštati, ali e, transakcija može koštati zato što se naručuje nešto drugog kontinenta. Postoji dakle troškovi transakcija koji mogu biti e, puno šire prirode. O tome smo razgovarali na jednom od sastanaka, ali mislim da je rješenje dobro. Ja ću sada, izgasio sam ti to. Pa, najviše hvala Miguel. Gospođa Skotketo sada, izvolite. Najljepša hvala predsjedatelju, bilo je veliko zadovoljstvo raditi na ovom dosijelu, imali smo, vodili smo jako dobra rasprave, puno smo toga naučili i pomislio sam na koji trenutak da sam na sveučilištu, a ne u parlamentu, moram vam to reći, bilo je jako zanimljivih seminara i stručnjaka koji su dolazili tako da da, vjerujem da smo puno toga naučili i da smo dobar posao napravili u ime parlamenta, e, razmišljali o lančnim tehnologijama u lancu i ovo je bio jako inovativan proces. Ne, mislim da smo ikada, da sam ikad sudjelovao u, procesu, u postupku gdje je bilo tako dobrih e, sporazuma. Zeleni smatraju da je dobra ideja imati alternativne valute. Mi imamo također i lokalne valute koje mogu ponuditi puno toga lokalnom gospodarstvu i mi to ohrabrujemo. Ponekad e, se tu radi o virtualnim, ponekad ne. U svakom slučaju to je uvijek e, sredstvo da se razmjenjuju razne mogućnosti tako da su, to znači da su povezani za određenu vrstu transakcija, a ne da se mogu međusobno mijenjati. Dakle, želimo spostaviti da svaki prijedlog zakonodavnog e, teksta ne umanji mogućnosti koje nude te valute. Dakle, bilo nam je jako e, drago što smo se mogli složiti sa Ashleyem Foxom, e, jer iako dolazim iz kraja svijeta, jako se rijetko slažemo, no što se ovoga tiče, na ovu temu smo se mogli složiti, dakle, to je bilo veliko zadovoljstvo. Jedan od ključnih e, naših amandmana tiče se energetike, jer radeći na ovom da se uvidjela sam da postoje velike energetske implikacije u E, kada se radi na ovakvim DTL e, tehnologijama, dakle tehnologijama decentraliziranog vođenja evidencije transakcija i to je ta evidencija može i ići drugdje. I saznali smo izvješća savjetnika za Zadnju Kraljevinu da e, energija koja se asocira za Bitcoin, da je to 1 GB godišnje. Dakle, to je dobro imati na umu kada se raspravlja o virtualnim e, valutama. Mi dalje razmišljamo o tome kako ćemo formulirati taj amandman i kako izraziti tu svoju brigu i kako i gdje to uključiti u kompromise. Također imamo oprezan pristup derivatima prije nego što se shvati njihova prava priroda, puna priroda i drago nam je što je i to uključeno u kompromis. na naših amandmana uključuje potrebu da se dobro definira e, kako i što jesu virtualne valute sa zadvojstvom smo primijetili da je e, izvjestelj uključio e, na svoj popis e, i mogućnost kupovine opasnih predmeta i opasnost od tržiških zloporaba. Dakle, zadovoljni smo sa ostvarenim kompromisima i zadovoljni smo time što su uzete na um i opasnosti Hvala sada u ime fdd Marko Cani. Hvala lijepa i ja se pridružujem zahvalama za rad izvjestitelja i zahvaljujem se cijeloj ekipi. Mislim da je rezultat koji smo ostvarili zaista izvrstan temelj kako bismo konkretno se počeli baviti ovom temom, e, uključujući i sa stanovišta e, samih propisa. Izvješće zapravo jako dobro analizira taj instrument koji ima s jedne strane ogromne potencijale. Borba protiv porezke e, utaje, odnosno izbjegavanja poreza, to je pitanje kojim se ovaj odbor i onako puno bavi. S druge strane, radi se o stvaranju jednog usporednog sustava plaćanja usporedne onim koji sada upravljaju privatne banke. Prema tome, tu postoje veliki potencijal. S druge strane, u izvješću se vrlo dobro procjenjuju i mogući rizici. Što se samog teksta tiče, zadovoljni smo samim tekstom, a nakon ovog posljednjeg sastanka s mog stanovišta ostaje još e, samo neka otvorena pitanja e, po glede radne skupine, ali mislim da su to samo sitnice i mislim da će tekst koji će iz ovoga proizaći biti izvrstan temelj za daljnji rad. Hvala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 Please. Thank you very much, Chair. Um, while it's of course too early... Jakov von izvolite. Najljepša hvala. Ja želim iskoristiti ovu prigodu da zahvalim kolegama Hvala na jako dobroj atmosferi i ovo je bilo jako dobra rasprava sam uvjeren da ćemo idući tjedan moći predstaviti dobar kompromis. Još jednom najljepša hvala na ovoj dobroj suradnji. Da, hvala svima. I kao što smo čuli, 26. travnja će se po svemu sudeći moći glasati o ovome, a u, na drugom plenarnom zasjedanju u petom mjesecu će se glasati o ovome. Zatim prelazimo na međunarodni računovodstveni standard. Neću vam ništa objašnjavati o tom pitanju jer je tu naš stručnjak, to je naš izvjestitelj. Temu odmah eh, dajem riječ. Teodor Stalojan, izvolite, imate riječ. Najviše hvala predsjedavajući. Naravno moram reći da sam e, jako zadovoljan što sam e, dobio ovo izvješće i što sam surađivao sa izvjestiteljima u Sjeni. Imali smo jako dobre e, rasprave. Iskoristili smo nekoliko saslušanja i seminara te rad naše neformalne skupine koja je bila fokusirana na EFRS-u i tu smo imali predstavnike svih političkih skupina. Imali smo jedan amandman i kao što sam rekao, jako mi je drago što sam mogao usvojiti 33 amandmana koji su jako dobro primljeni. Imamo preko 60 i nešto kompromisnih amandmana koji pokrivaju 40 e, e, amandmana kolega i vjerujem da imamo raspravu o ovim kompromisnim amandmanima. Čini mi se da smo postavili dogovor glede većine njih. Naravno, dobili smo i mišljenje od odbora za proračunski nadzor. Nastojao sam e, naznačiti nekoliko pitanja oko kojih smo se nastojali dogovoriti u ovom izvješću. Kao prvo radilo se o razjašnjenju koncepta javnih dobara. o tome se govorilo u jednom izvješću. Rečeno je da javno dobro je ono što se pod tim podrazumijeva nije jasno. U izvješću e, tu imamo određene smjernice glede financijske stabilnosti, gospodarskog rasta. I ostavljali smo dobar kompromisni amandman, a tu se radi o kompromisu B. Puno je također bilo riječi o značenju pravog i pravednog e, mišljenja e, o prudencijalnim pitanjima, kao što su neki kolege primijetili, izgleda da postoje različita tumačenja ono što je prudencijalno prema mišljenju e, ICB-a, dakle on je taj koji određuje međunarodne standarde za međunarodni standardni za međunarodne standarde finanskog izvještavanja i imamo i isto tumačenja Europskog revizorskog suda i tako dalje. Dakle, različita su tu tumačenja, no ono što je važno je da je ICB napravio novi nacrt za IFRS i u kompromisu C pokušava se jasno objasniti kako Europska komisija treba surađivati sa IASB-om kako bi se jasnije objasnilo što znači prudencijalno. Također, na temelju doprinosa Europskog parlamenta moram reći da su ICB i EFRAG počeo raditi na ocjeni učinka. Ne mogu reći da je stvaran veliki napredak, no u svakom slučaju možemo primijetiti veliki napredak pristupovih ovih e, dviju institucija glede ocjene učinka IFRS-a, Međunarodnog standardnog financijskog izvještavanja. Također imamo i amandman e, u mišljenju za proračunski nadzor. Oni kažu spominju FRS za javne institucije i za javni sektor. IASB nije zadužen za IFRS za javne institucije i javni sektor to se nije htjelo reći. No primijetili smo da postoji jedan stalni napredak, postoji jedno stalno tijelo koje nastoji napraviti takozvani e, međunarodne standarde financijskog izvještavanja za javne institucije i javni sektor, općenito govoreći. I vidio sam dokument koji se time bavio i uspostavio sam da u brojnim zemljama se ulaže veliki trud kako bi se stvar, kako bi se napredovalo po tom pitanju i kako bi se uspostavio jasan sustav izvješćivanja o financijskim institucijama u javnom sektoru. Oni nemaju računovodstveni sustav koji funkcionira po novim normama, imaju potrebu za IFRS-om, no oni imaju e, posebna tijela koja se time bave, a ne radi se o ifsb u Što se tiče malih i srednjih poduzeća, imamo pitanje u kompromisu B koji se bavi time. U biti, O čemu se ovdje radi? Znam da mala srednja poduzeća su od e, ključnog značaja za naše gospodarstvo, no važno je također ne stavljati preveliko opterećenje na njihova ramena i uvlačilo ih se u IFRS i usklađivalo pravila u svim državama članicama za mala srednja poduzeća. U biti, onda kada Europska kad je Europska komisija predstavila koncept unije kapitala, tada je taj prijedlog navodio da bi Europska komisija trebala započeti s takozvanim ocjenjivačkim radom sa IACB-om ciljem izrade sustava IFRS-a i koji bi bio otvoren za različite države članice i tu bi se moglo uključiti mala i srednja poduzeća, ali ne sva mala i srednja poduzeća, već samo ona koja će biti evidentirana ne na burzi, već na drugim eh, organiziranim tržištima. Jasno mi da rad koji Europska komisija i IASB, dakle Međunarodni odbor za računovodstvene standarde, su primljeno znanje, odnosno preuzeli taj zadatak. Ja ponavljam da je izvor ovoga svega potječe iz inicijative tržišta kapitala. Mi smo jasno ovdje naznačili da smo primili na znanje tu intenciju Europske komisije, međutim, to treba biti dobrovoljno, a ne obvezujuće za mala i srednja poduzeća. Dakle, to se treba raditi svakoj državi članici na dobrovoljnoj bazi i svi će oni odlučiti da li žele ostati pri vlastitim standardima, dakle IFRS za male i srednja poduzeća ili žele posegnuti za ovim e, rezultatom rada, odnosno suradnje Europske komisije i e, rada na Međunarodnom odboru za računovodstvene standarde. Vidjeli smo neke od amandmana. Vidimo da IASB nije dobro opremljen kako bi se bavio standardima koji se odnose na mala srednja poduzeća. No, mi ovdje na određen način tražimo od Europske komisije da obavještava Europski parlament o napretku po ovom pitanju. Ima nekoliko amandmana koji se tiču temelja IFRS-a i asb a Budućnost budućnosti ovih organizacija. Naime, prema svojim temeljima ESB mora svoje vrijeme preispitati, preanalizirati svoj sustav funkcioniranja i prema nekim amandmanima ovdje se treba usredotočiti na način preustroja ove organizacije u takozvanu međunarodnu javnu organizaciju. Tu imamo kompromis duplo koji je sad sastavljen dijelom od e, uvodnih izjava i našli smo rješenje kako se pozabaviti ovim pitanjem. Kada je riječ o EFRAG-u, dakle tu se radi o Europskom savjetodavnoj skupini za financijsko izvještavanje, ona je savjetnica Europske komisije, ali istovremeno se tu radi i o e, neprofitnoj privatnoj organizaciji. Tu imamo jedan amandman koji ima za cilj da se EFRAG preobliči, odnosno pretvori u Europsku agenciju. I tu imamo jednu analizu koja je u izvješću Mainstad također predstavljena i na temelju zaključaka te analize dugoročno bi se moglo razmišljati o mogućnosti da se EFRAG preobrazi u Europsku agenciju. Naravno, tu su i drugi amandmani koji se tiču uloge Europskog parlamenta u ovom međunarodnom postupku donošenja, u ovom postupku donošenja standarda. Mi želimo u tome sudjelovati. Evo, zadnja riječ možda tiče se onoga što se dogodilo prije nekoliko dana. Europska komisija predložila je izradu uredbe s ciljem da se proširi mogućnost financiranja EFRAGA, jer kada smo odobrili program za financiranje rada IFRS-a, u biti financiranje IASEB-a, EFRAG-a i PIOB-a, e e dakle odbora za nadzor javnog interesa. Što se efrag tiče, on je bio siguran samo za trogodišnjem razdoblju 2013. do 2016. I naime, zbog svih e, veza za provedbu i reforme koje su predložene u izvješću Manštad. I u biti, predložili smo kompromis koji se tiče financiranja koje bi trebalo biti utemeljeno na godišnjoj procjeni aktivnosti EFRAGA. Najpša hvala. Mislim da mislim svakako sam spreman saslušati komentare kolega i želim im naprijed zahvaliti i vjerujem da ćemo već idućeg tjedna moći glasati na našem e, sastanku odbora Ekon. Najpša hvala. Hvala Teodor. Sada predam riječ izvjestiteljima u Sjeni. Permoš Beres iz sid Hvala, hvala predsjedatelju. Najviša hvala našem izvjestitelju. Vjerujem da je ova radna skupina omogućila da se napravi jedan veliki inkluzivni rad gdje svako mogu izraditi svoje mišljenje koji su danas dobro preneseni u kompromisima. Želim se nadvezati na ovo što je rekao izvjestitelj i osvrnuti se na dva, tri elementa koja su za nas važna. No, istovremeno, što se tiče ovog prve, ove prve stvari koja se nadovezuje na amandman Saida Kamala i sudske prakse Europskog eh, eh, revizorskog suda. Mi smo tražili od gospodina Kamala dodatna objašnjenja koja nam je dostavio sinoć, ako se ne varam, i glede čega trebam provjeriti još dvije, tri stvari, no čini mi se da ćemo moći napredovati po tom pitanju. Želim se osvrnuti na četiri dodatna elementa. Kao prvo, mi smo inzistirali u izvješću da određeni aspekti izvješća Meštac budu preuzeti od strane parlamenta i smatramo da bi to mogla biti, mogao biti europski pristup e, normalizaciji računovodstvenog sustava koji treba imati na umu e, gospodarske i socijalne aspekte i kompromisi do kojih smo došli e, u suradnji s izvjestiteljem e, moći omogućiti takav rad. Dakle, zadovoljni smo time. Druga observacija. Ovdje se radi o raspravi koja će, kojom ćemo se baviti u budući kada komisija iznese svoj prijedlog. Naime, tu se radi o e, normi IFRS 9 Ne radi se o tome da mi anticipiramo što će reći Europski parlament, no opet imajući na umu e, radove kojim smo se bavili do sad zajedno, vidimo da postoji određen broj zabrinutosti koje su isplivale, bilo da se radi o uvjetima u kojima se ta norma može primijeniti na sektor e, osigurava, osiguranja, već i na to do koje mjere može doprinijeti dugoročnom financiranju i vjerujem da način na koji je izvjestitelj usvojio neke od naših amandmana, da je to nešto što se što se nad, što je posljedica e, odsutnosti ocjene učinka ISB-a i mislim da ćemo e, moći pozitivno nastaviti s radom po tom pitanju. Treća observacija tiče se malih srednjih poduzeća, jer s tim u vezi izvjestelj kaže da se to pitanje, da je to pitanje ponovno isplivalo u kontekstu predloga komisije e, kada je riječ o uniji tržišta kapitala. No istovremeno, e, iz točke gledišta ISB-a, Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde, to se radi o starom pokušaju, naime, godinama, godinama već ISB pokušava proći kroz zatvorna vrata s prijedlozima koje koji bi se mo moglo primjenjivati na male srednja poduzeća i na su imam dovoljno iskustva, tako da sjećam e, bitke koje smo vodili sa Aleksandrom Radvanom, kojeg će se neki ovdje nazočni sjetiti. Dakle, vodili smo bitku još od 2008. godine Da, upravo to govorim, mi smo bili na istoj strani i pokušavali smo se boriti protiv ISB-a kako oni ne bi izradili računovodstvene e, norme koje bi se trebalo primjenjivati na mala srednja poduzeća u Europskoj e, uniji. No, evo ga, ponovno se mora boriti, moramo boriti za istu stvar. I zajedno s izvjestiteljem, ispričavam se izvjestitelj, e, prevoditeljima što mijenjam jezik, znam da to ne vole. Dakle, s izvjestiteljem smo uspjeli doći do kompromisa koji opisuje stanje stvari tako kako jeste i koji upozorava na način na koji bismo mogli e, doći do situacije koja bi bila protivna interesa Europljana. Četvrta stvar, želim zahvaljati izvjestitelju također na tome što je i kako je uključio način e, što je uključio izvješće kako bi EFRAG postao javno tijelo, no postoji još jedna stvar glede koje se pitam da li je moguće poboljšati situaciju, a tu se radi o kompromisu D, a tu se radi o tome da se vidi na u kojim u, e, na koji način će se financirati EFRAG, jer s točke gledišta EFRAGA vidimo da postoji želja ne, ne, ne, tu se ne radi o kompromisu D, već o kompromisu H, po svom sudeći. Dakle, oni žele imati odrešene ruke glede programacije svojih obveza. No, čini mi se da način na koji Europski parlament može imati svakodnevni uvid u napredak radova Efraga i imati odlučujuću riječ u načinu na koji će EFRAG funkcionirati, e, mi je od ključnog značaja, mi se čini od ključnog značaja. Tu se radi o kompromisu N. Možemo tražiti od efrag da podnosi godišnje izvješće. Dobro. No, ako parlament ne bude raspolagao načinom da od na temelju te, tog izvješća e, donosi neke zaključke i poduzima mjere, onda se bojim da ćemo si uskratiti jako važan instrument, tako da e, se bi bilo dobro da povežemo e, rezultate tog godišnjeg izvješća uz godišnji doprines Europskog parlamenta EFRAG-u. Dakle, možda bismo što se toga tiče tražili još malo objašnjenja od izvjestitelja po tom pitanju, no osim toga izvješće je odlično. Hvala. Hvala lijepa. E, riječ sada dajem e, kolegi Kamalu u ime kluba zastupnika ECR. Hvala lijepa. E, najprije želim zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni. Ponekad je e, rad dosta buran i upitno je da li se uopće može postići e, konsensus o bilo čemu, međutim u ovom slučaju je bilo e, suprotno, lako smo se složili oko većine stvari. Da pače u nekim stvarima smo bili doslovno svi istog mišljenja, svi smo se složili da se treba uvesti e, načelo e, prudencijalnosti i još nekim točkama. Dakle, taj naš, to naše slaganje je bilo zapravo e, pokretačka snaga naše, našeg rada na ovom izvješću. I evo sada imamo jedno uravnoteženo i snažno izvješće koje uključuje i postignute kompromise. Moji amandmani e, imaju za cilj e, razjasniti kako e, kakvo je međudjelovanje između sa, sa drugim dijelovima europskog zakonodavstva. drugo e, razjašnjenje što je, e, doslo, što je točno e, taj, to načelo istinitosti i pravednosti. Mnogi Želim zahvaliti kolegama, osobito kolegi Stolano koji je uključio naše ideje i predloge u kompromise obzirom na to da su posljednji kompromisi e, dovršeni danas popodne, a ja nažalost nisam imao još priliku ih e, pregledati, e, naravno da ću ih pomno analizirati, međutim naravno da ću izraziti svoja stajališta odnosno imat ćemo prilike glasati E, o svemu ovome. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika GUE riječ ima Fabio Demazi. Hvala lijepa. Najprije bih htio zahvaliti izvjestitelju na ovom izvrsno odrađenom poslu. Mogu samo se složiti s ovim što su rekli kolege prije mene. Doista smo e, radili u izvrsnoj e, atmosferi. Također smo razmotrili E, prijedloge e, kolege Seda Kamala i e, upotrijebili smo i smjernice Europskog suda i konzultirali cijelu vojsku odjetnika jer smo htjeli biti sigurni da je ono što pišemo dobro. U svakom slučaju težimo transformaciji e, međunarodne e, europske savjetodavne dakle e, e, međunarodnog odbora za računovodstvene standarde u E, međunarodnu organizaciju. E, mi smo uložili neke amandmane, između ostalog o obveznom e, izvještavanju po zemljama. Što se toga tiče i pitanja IFRS 9, mi smo mišljenja da sad nije vrijeme ni mjesto da se time bavimo mi ćemo ostati kod ta dva amandmana, riječ je više o principijalnim stvarima. E, smatramo da je još moguće poboljšati dva kompromisa, kompromis N gdje se poziva komisiju da procjeni mogućnosti osnivanja javne agencije koja bi zamijenila Europsku savjetovanom skupinu za financijsko izvještavanje. E, mi bismo se složili s tim, međutim umjesto da se jednostavno kaže da komisija procjeni e, tu mogućnost, mi bismo tu promijenili formulaciju rekli bismo da želimo pozvati komisiju da razvije mehanizme u tom smjeru i tako dalje, ali to je još nešto o čemu možemo poraditi skupa sa izvjestiteljima i nadam se da ćemo moći naći kompromis. Što se tiče kompromisa F, htjeli bismo zadržati tu amandman 67 Svena Gigolda. Tu se e, radi o tome da bi predstavnici potrošača i e, Ministarstva financija trebali biti zastupljeni u ovim tijelima. E, to ukoliko se originalna formulacija Svena Gigolda ne može zadržati u kompromisu H, onda bi smo mi se to da se uvrsti u kompromis duplove. Hvala lijepa. Riječ dajem Svenu Gigoltu. Hvala lijepa i ja želim zahvaliti gospodinu Stolojanu i cijelom timu. Ovo je doista bila izvrsna suradnja općenito i također želim e, se pridružiti sa Edu Kamalu i Pervonš Beres. E, slažem se s njima u vezi sa mnogo toga što su rekli. Mi tu zapravo uopće ne postoje velike razlike u mišljenjima. Ja bi ovu raspravu iskoristio da e, se kratko pozabavim amandmanima gospođe Kapl e, iz e, austrijske stranke FPÖ. Ja sam se zapravo, mene su začudili ti amandmani jer uopće se ne uklapaju u sve ostale, među sve ostale E, ona se zalaže za to da bi se globalni standardi trebali e, još više, e, dakle još šire primjenjivati i posuda. To je doista začuđujuće jer u Austriji njezina stranka kritizira Europsku uniju kao nedemokratsku, a istovremeno ulaže ovakve standarde koji, su, koji idu u potpuno suprotnom smjeru. E, u, na radnoj skupini smo često raspravljali o tome da li e, načelo e, istinitosti i e, pravedno, što znači načelo istinitog i e, poštenog prikazivanja e, poduzeća dio toga osobito e, spada spada čelo da se na primjer smiju izražavati u izvještajima se smije dakle na neki način e, na principu vudu ekonomije se smiju prikazivati dobiti dobit koja uopće nije ostvarena. Dakle, zamolio bih vas da nam objasnite e, na koji način vi mislite da e, da na temelju čega se zalažete za to E, što bi dovelo doista do e, mjehura koji bi se prije ili kasnije rasprsnuo. Dakle, postoji jedna e, politička kontradikcija u vašim amandmanima i to želim jasno reći ovi amandmani koji ste uložili se uopće ne uklapaju u politiku koju zastupa vaša stranka. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika FDD nemamo predstavnika, pa riječ dajem kolegici Kapl. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ovo je sad e, vrlo e, dobro ispolo, jer sad imam priliku odgovoriti gospodinu Gigoldu. Mi smo sa 33% e, e, naj popularnija stranka u Austriji, to pokazuju posljednje e, ankete i zato mi je jako drago što ste se tako intenzivno pozabavili e, mojim amandmanima. Mi se e, jasno izražavamo za međunarodne standarde, međunarodne računovodstvene standarde. Ono što je po našem mišljenju važno je da se ti standardi prihvaćaju e, i primjenjuju e, na globalnoj razini. Do sada je 116 zemalja se pridružilo o tome. E, mislim da je važno da kako za manja i tako i za veća poduzeća se ti standardi primjenjuju kako bi se ti na i na taj način potakle investicije i ulaganja. Dakle, to je bio smisao E, mojih amandmana i on uopće nije u nikakvoj kontradikciji sa programom naše stranke. E, vjerujte mi, ja sam ga pisala, sudjelovao u njegovom pisanju, tako da to itekako dobro znam. E, <clears throat> dakle ja sam svjesna važnosti ove e, regulative, odnosno e, važnosti agencije ESMA. Ja također želim naravno e, zahvaliti izvjestitelju na dobro određenom poslu i na 16 kompromisa koje smo uspjeli dogovoriti za razliku od vas gospodine Gigold, ja sam naš zajednički rad doživjela kao nešto vrlo pozitivno. E, e, naravno da e, se pritom mora uzimati u obzir visoka kompleksnost ove problematike i financijskih tržišta. Dakle, različiti standardi za mala i srednja poduzeća od onih koja se primjenjuju na e, e, multinacionalne kompanije su po mom mišljenju tu vrlo važan i e, faktor. Ono što je došlo do izražaja u ovom izvješću dakle je mišljenje da međunarodni standardi financijskog izvještavanja trebaju e, biti e, da, se, da moramo težiti tome da se primjenjuju e, na cijelom svijetu. Sigurno da još ima dosta točaka o kojima se može razgovarati, odnosno gdje je moguća, moguće postići veću harmonizaciju po mom mišljenju, međutim, ovi kompromisi koji su postigli su vrlo dobri. U kompromisu eh, N eh, mi eh, podržavamo ovu formulaciju koja je sada tu, koja je, koja je trenutno tu predložena. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je naš izvestelj Gospodin hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, želim samo odgovoriti u vezi sa nekoliko pitanja gdje još uvijek postoje neke razlike u načinu razmišljanja. Gospođa Berez je vrlo jasno rekla da moramo imati e, batinu u našim odnosima sa organizacijama koje e, financiramo, odnosno direktno je govorila o EFRAG-u, Europskoj savjetovnoj skupštini za financijsko izvještavanje. Moje mišljenje u vezi s tim je da EFRAG e, je angažirao veliki broj stručnjaka i oni imaju vrlo jasne poglede na eh, na financijska tržišta da to nije slučaj onda bi naravno ti stručnjaci morali potražiti drugi posao međutim to nije slučaj eh, mislim gospođo Perez mi smo već dobili od e, Europske komisije prijedlog u vezi sa EFRAGom i ja vam predlažem da se složite sa ovim kompromisom. I što se tiče produljenja financiranja EFRAGA za period 2017. do 2020. Mi možemo ponovo otvoriti raspravu o toj točki kad budemo analizirali to izvješće. Evo, to bi bio moj prijedlog vama. Što se tiče malih i srednjih poduzeća, potpuno se slažem sa onim što su kolege rekli. Samo želim e, razjasniti zašto je Europska komisija uvrstila ovo pitanje u koncept e, Unije kapitala. Kad govorimo o Uniji kapitala, E, govorimo o tim različitim organiziranim tržištima gdje bi e, i manja poduzeća bila uvrštena i mm, Europska komisija i eventualno Lord Hill kad, kad su razmišljali o uniji kapitala možda su razmišljali o na taj način, dakle, s istim razumijevanjem tih međunarodnih standarda, računovodstvenih standarda. Međutim, e, po mišljenju e, bilo što što e, bilo koja regulativa bi trebala biti odnosno bilo koja pravila bi se trebala primjenjivati na dobrovoljnoj bazi Inače, večeras ću pokušati sa našim savjetnicima e, analizirati neke predloge koje smo dobili u posljednjem trenutku. Neki od njih su e, vrlo dobri i možemo ih uvrstiti u naše kompromisne amandmane. Oni ne mijenjaju samu suštinu, e, ali povećavaju e, preciznost formulacije, i zato ćemo uvrstiti neke i prijedloge za izmjene koje smo u posljednjem trenutku dobili od kluba zastupnika Alde. Hvala lijepa. Hvala našem izvjestitelju i svim izvjestiteljima u Sjeni na njihovom radu. Sljedeći tjedan ćemo glasati na sljedećem sastanku našeg odbora 25. i 26. E, travnja i vidjet ćemo da li će ti kompromisi dobiti široku podršku na glasanju. I time smo stigli do točke 8 našeg dnevnog reda, nadzor provedbe prava Unije, godišnje izvješće za 2014. Ne vidim izvjestitelja, e, gospodina Balcesa, iz e, kluba zastupnika ALDE. Ne znam da li će netko umjesto njega govoriti. Znam da smo jednu minutu ranije završili sa prethodnom točkom dnevnog reda, zahvaljujući valjda činjenici da sastankom predsjedava Njemac. E, sad je malo problematično za mene otvoriti raspravu minutu prije nego što E, je to prema dnevnom redu e, najavljeno. Ja sam pokušala zapravo dobiti njegov ured i ne znam gdje je on trenutno. E, ne znam što ćemo onda učiniti, da li da napravimo pauzu od dvije minute. U redu jedna minuta pauze. Čujemo da on stiže. Dakle, kratka pauza. But I was a little bit in advance, two minutes before five, uh, we've been ready. Evo, završili smo bili malo ranije, pet, dvije minute do pet sati, ali hvala da vi stižete na vrijeme. I sada prelazimo na sljedeću dnevnu redu na, gdje ćemo govoriti o godišnjem 2014. godine. Ramon Balčez ima riječ. Hvala lijepa predsjedavajući. I meni je velika čast da vi danas predsjedavate sastankom i ovim što ću ja reći. Dragi kolege, prošle srijede u Strasburu sastali smo se izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni i tako smo mogli raspravljati o tekstu što smo vam ga poslali u proteklih tjedan dana. Ne vidim sada nigdje ovdje iz ECR, ali u svakom slučaju Kane Swinburne je dala vrlo zanimljive prijedloge. Ne mogu obećati da ću sve prijedloge preuzeti, međutim većinu toga hoću jer su komentari zaista zanimljivi o kompromisnim amandmanima DH e, i i i od a hvala dakle klubu ECR što nam je poslao te prijedloge. Zato još nisam dobio nikakve odgovore. Jer, eto, nismo imali baš puno vremena za to. Međutim, sutra imamo još jedan sastanak izvjestitelja u Sjeni i nadam se da ćemo sutra napredovati zato što su svi izvjestitelji od prošlog sastanka do sada imali vremena obratiti se svojim klubovima. Mislim da se vidi određeni konsenzus u različitim klubovima zastupnika po pitanju ovog izvješća. Zaključno moram reći da postoji i problem, a to je da se e, zakoni Europske unije ne primjenjuju na način na koji bi se trebali primjenjivati. Ima e, izuzetno puno e, predmeta koje je pokrenula Europska komisija o kršenju provedbe, odnosno primjene tih zakona. Otprilike 4000 takvih e, predmeta žalbi je pokrenuto odnosno tužbi, a dakle problem je da Europska unija ne uspjeva e, sprovesti te zakone, što znači da gubimo na vjerodostojnosti i tako skepticizam raste u cijeloj Europi. To je problem što ga imamo svi. Učinio sam različite prijedloge među inima i da se osnuje pod odbor koji bi se bavio upravo tim pitanjem, a to je kako se europsko pravo preuzima u državama članicama i provodi. Evo, otvoren sam za danje prijedloge, ne znam treba li taj pod odbor staviti pod kapu odbora za pravno pitanje ili neki drugi odbor, ali sam otvoren za druge prijedloge. Mi e, liberali želimo e, da e, tražimo da se europske banke, da nam oni pomogu da odradimo naš posao, ne znam koje bi to tijelo trebalo biti Evropski bankovno tijelo ili Europska investicijska banka i tako dalje. Dakle, ne znamo još koje tijelo, ali morali bismo se zapitati koje bi nam Europsko bankovno tijelo moglo pomoći da odradimo naš dio posla. Čekam vaše komentare i mislim da ćemo sutra, vrlo vjerojatno na drugom sastanku izvjestelje u Sijeni, finalizirati sve ono što moramo, te glasati sljedećeg tjedna na sastanku odbora. Moramo vidjeti hoće li to biti moguće na kraju ili neće, ali barem tako namjeravamo učiniti kako bismo se držali predviđenog rasporeda. Hvala lijepa. Hvala Ramon. Prelazimo sada na izvjestelje u sjeni. U ime Pučana najprije Fulvio Matučelo. Hvala. I hvala Ramonu na radu kao izvjestitelja. Ne moramo se vraćati kućama da nađemo rješenje. Naš je dom Njemačka. Sastaćemo se s našim koordinatorom da bismo došli do konačnog dogovora o kompromisnim amandmanima. E, velik broj amandmana Evropske pučke stranke već su uzeti u obzir primjerice e, državni dug i tako dalje. E, sutra na sastanku izvjestitelja u Sijenu će se vjerojatno riješiti određenije pitanja sa dnevnog reda. Mislim da ćemo postići dogovor o svemu. Za sada ću se samo zahvaliti izvjestitelju, a sutra čekam da vidim koliko će on biti spreman uklopiti zahtjeve našeg kluba. Hvala gospodine Matučelo. E, Doro Klaudijan Frunzulika u ime socijalista i demokrata ima riječ. Hvala lijepa, baš mi je drago da vas vidim ovdje okupljene na ovako važnu temu. Prije svega dopustite mi da čestitam izvjestitelju i svim izvjestiteljima u Sjene na suradnji na ovu važnu temu. Po pitanju amandmana i kompromisnih amandmana i kako stvari sada stoje, moram još jednom naglasiti da još uvijek Postoji e, mnogo recimo imaloženja s našim amandmanima. Mi bismo htjeli da se situacija malo više otvori i uklopi se naši amandmani. Sutra je sastanak izvjestitelja u Sjeni, sutra navečer. Nažalost, neću moći prisustvovati tom sastanku jer moram otići na važan sastanak u Bukurešu u četvrtak ujutro. Nadali smo se da će se sastanak održati sutra ujutro. Ipak, ako to nije moguće, uputit ću vam e, napismeno sve e, komentare na predložene kompromisne amandmane. S jedne strane se inače slažem e, da je s obzirom na europsku krizu stvorna jedinstveni E, jedinstveni okvir za provedbu europskih zakona. Ali moramo također inzistirati na ulazi građana u Europskoj S druge strane, europske institucije moraju naći prikladni raspored za provedbu i preuzimanje direktiva za vrijeme zakonodavnog postupka kako bi države članice to mogle napraviti na vrijeme. 11 direktiva primjerice koje barem jedno ili više država članica ne, dakle, te direktive ipak budu preuzete po, i to hitno. Što se pak tiče e, paketa za rast, ja sam izvjestitelj za Airbus i moram reći da je e, slaba primjena e, došlo tog paketa zapravo i uzrokovala krizu 2008. godine. Ali eto, to je politika laissez koja je jako valjda važna za liberale. E, moram reći da mi je drago što ste pokušali uvesti europsku dimenziju europskog sustava za jamstvo bankovnih depozita. Važna je tu i nacionalna mjera, a u svakom slučaju treba napraviti određene e, sankcije koje trebaju biti razmjerne, a treba razmisliti o tome da se više provode protiv onih zemalja protiv koje se otvori više tužbi radi toga što nisu proveli te zakone. Ja se ne slažem također s time da su ponekad pobrojane samo neke zemlje. Mislim da treba ili pobrojati sve zemlje ili niti jednu. Komisija je ta, Evropska komisija je ta koja bi državama trebala ukazivati na činjenicu da krše provedbu europskog prava. Hvala lijepa i eto, još jednom naglašavam da mi je drago da ću surađivati s kolegama. Evo, predsjedavajući nam se promijenio, prema tome hvala. E, hvala predsjedavajućem. A sada će riječ dobiti Sander Govorim u ime Kay Swinburne koja nažalost danas nije mogla doći na ovaj sastanak. Ona jednostavno ima nekoliko kratkih komentara o izvješću i o kompromisnim amandmanima o kojima se sada razgovaralo. Prije svega ona se zaista želi zahvaliti izvjestitelju koji je e, izdvojio mjesta gdje su države članice propustile propustile da e, odrade e, svoj posao i preuzme ruske zakone, a smatra da je jako dobro da se kada je informacija provjerena vrlo jasno ukaže imenom i prezimenom, dakle tko to nije napravio. Dakle ovdje ne slažemo s onim što je upravo rekao i vijesti u sjeni kluba ECR. Međutim, gospođa Swinburne E, ne slože se s pristupom u budućim zakonima ili pak o tekstovima koji se nisu dogovoreni ili koji se radi više o smjesnicama. Primjerice, e, pojedinačne preporuke po zemljama e, naglašavamo da su one i dalje preporuke i čini se da nije u redu da se u izvješću one stave na istu razinu kao i direktive jer preporuke nisu obvezujuće, ne bi bilo dobro sugerirati da jesu. Isto vrijedi i za međunarodne standarde. Ali osim te dvije male primjedbe, Kej smatra da se radi o izvrsnom izvješću i bit će drago nastaviti raditi sa svim izvjestiteljima u sjeni kako bi se došlo do konačnog pozitivnog rješenja. E sada e, kolege iz GUE. Hvala. I hvala našem izvjestitelju koji se zaista potrudio kako bi postigao veliku političku podršku za e, svoje izvješće. Objasnili smo da je u nekim slučajevima jaz među stavovima naših klubova prevelik da bi se premostio. Postoje zaista sasvim e, suprotna mišljenja i stajališta pozitivni dakle utjecaj pojedinih e, europskih propisa na pojedine države. Ja sam duboko uvjeren da odluke o koje se odnose na određene zajednice da se trebaju donositi što bliže njima, a europski propisi ponekada se jako udaljavaju od tog načela. Ono što moramo promotriti jest implikacija koje to ima po sam zakon. Ja sam zabilježio i rekao već na sastanku izvjestelja u Sjeni, kada se radi o zakonima o bankarstvu i financijama, svega jedna država članica a to je Njemačka, i se u potpunosti podvrgla svim tim zakonima. Pa je pitanje koje se ovdje nameće, nisu li neki propisi bolji za određene države članice, prekladniji za jedne nego li za druge. I e, to se možemo čak i pitati nisu li neki propisi usvojeni u parlamentu i zajedno s drugim institucijama imala zapravo negativni utjecaj na neke države članice, naročito one koje su na periferiji Europe. Nadalje, mislim da moramo pokušati dobiti što je veći politički kompromis i e, ako to uspijemo u nekim područjima, onda e, ćemo biti zadovoljni glasati za to izvješće. Nažalost, ni ja neću moći biti na sastanku izvjestitelja u Sijeni sutra navečer jer moram ići u Irsku, ali bit će ovdje predstavnik moje, našeg tajništva koji će imati odgovarajuća uputstva. Međutim, mislim da ovo izvješće e, ne ide toliko da e, kaže gdje se e, zakon ne ne primjenjuje. Ja s tim nemam nikakvih problema i mislim da je u redu da se spomene ona država koja se ovim propisima nije udovoljila. To bi moglo imati dvojak rezultat. S jedne strane, ako vlade nisu ispunili obveze, ali s druge strane to bi zapravo moglo ukazati i na činjenicu da ti propisi nisu sami po sebi dobri. Hvala. Biće mi drago surađivati dakle sutra na sastanku izvjestanja u Sjeni. Hvala da sam htio dati riječ predstavniku kluba zelenih, međutim nisu tu pa ću dati ponovno riječ izvjestitelju. Hvala. Dragi kolege, hvala na svim ovim komentarima E, znam da kolega iz Zelenih nije na sastanku danas poslijepodne, međutim više manje se složio s kompromisnim amandmanima i e, sudjelo bi izrati nekih kritičnih e, aspekata ovog izvješća. Što se tiče kolege iz Rumunjske, moram reći da mi drago da se s njim sastanem sutra ujutro bilateralno, E, pogledat ću sada kakav mi je sutra ujutro raspored i pokušat ću sastati s njim e, kako bismo e, se mogli sastati. Pogledat ću što sutra ujutro radim. Dragi kolege, mislim da bi za sve nas bilo puno lakše, a naravno i za mene, da se dogovorimo da u ovom izvješću nećemo spomenuti niti jednu državu članicu. To je bilo stvarno jako lako i mogli bismo biti gotovi za minutu. To naravno jest mogućnost i ako većina zastupnika koji su članovi odbora se odluče za taj pristup, ako kažu ne treba spomenuti niti jednu zemlju, ne samo one koje se dobro ponašaju, već i one koji rade loše, jer ne možete uvijek imenovati samo da biste nekoga pokudili. Možete imenovati i one zemlje koje treba pohvaliti jer su sve, e, a sve europske propise preuzela na vrijeme. Kažete da postoji problem, e, europski evropski zakoni nisu uzeti u obzir. Da, u redu, ali ako možete tako ostati na lijepim riječima i život se nastavlja na nepromijen način. Smatram, međutim, da s vremena na vrijeme moramo govoriti istinu, moramo reći istinu i znate i sami da su sve te zemlje spomenute, spominje ih Europska komisija u izvješćima i u, na svojim web stranicama. Prema tome, mi ovdje samo možemo spomenuti ono što kaže sama komisija a sutra u podne će vjerojatno povjerenica Vestager e, dati važno priopćenje protiv Google-a. Prije tri godine ja sam bio izvjestitelj za pitanje tržišnog natjecanja, a e, činilo se da će e, komisija poslati prvu i Prvo priopćenje protiv Google-a po pitanju kršenja tržišnog natjecanja. I onda se pitalo trebamo li izrijekom spomenuti Google ili ne. I onda je rasprava bila vrlo, vrlo dinamična i živa i šesto e, zastupnika je na plenarnoj sjednici izglasalo da se Google izrijekom spomenje. A sada je isto se događa s Androidom. Dakle, vidjet ćemo sutra u podne e, je li Google e, zlo, zlouporabio svoju dominantnu, dominantan položaj u e, Androidu. Jer ovako što može eliminirati europske tvrtke s tržišta. Ja sam zato da mi spomenemo tvrtke koje treba pohvaliti i isto tako da izvršimo pritisak na one države koje još do sada nisu odradile svoj posao. Mislim da ovdje stvaramo zapravo neke e, moralne probleme ako izbjegavamo imenovati ali e, ako imate drugo mišljenje, vi samo recite, ja sam vrlo demokratičan kao izvjestitelj i ako vam se čini da ovo treba biti napravljeno na taj način, u redu. Međutim, ja mislim da mi ovdje zapravo možemo sasvim lijepo i dobro pridonijeti, stavimo li na popis one države koje rade ono što od njih očekujemo i one druge koje to ne rade. Evo ovim završavam. Moram reći kolegi Lunesu da smo prihvatili ono što je e, tražila Case Wimburn, da europski zakon koji još e, nije stupio na snagu spominjemo. Ona je imala pravo po ovom pitanju i drugi klubovi su to prihvatili. Dakle, to ćemo uzeti u obzir. Na posljedku moram još odgovoriti kolegi iz e, kluba GUE. Ako se i vi želite sa mnom naći sutra ujutro, e, možemo probati e, naći neki termin sutra ujutro, a nadam se inače da ćemo sutra navečer na sastanku izvjestitelja u Sjeni, da će sastanak biti kratak kako smo mogli glasati prema rasporedu sljedeći tjedan. Najviše hvala. Dakle, glasat ćemo na Ekonu 26. travnja na odboru LID 24. svibnja, a na plenarnom zasjedanju u srpnju. Toliko za sad. A vidjet ćemo kamo će vas odvesti sastanak e, s izvjestiteljima u Sjeni. Bilo bi dobro da se ostvari široka podrška ovom tekstu. Dobro. Sada imamo izvjestilju Sjeni iz SID-a jer imamo još šest minuta prije početka sljedeće teme. Da li nam netko nedostaje? Silvije je tu, Sando je tu, Dimitrios je također tu. Lambert Zani nisu tu, Animas je tu. Ester, ukoliko se slažeš, no, možemo sačekati 5.30 točno, da započnemo kad je i predviđeno. Dobro, sačekat ćemo. Napravit ćemo stanku od 5 minuta. Ali vas molim da ne odete.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 colleagues, we start. Dragi kolege, možemo započeti. Glasit ćemo o amandmanima za Ebis. Ne, samo se šalim. Ovo je bio samo program budnosti. Ne, ispričavam se, moramo se ponekad našaliti. Ne, ovo je druga razmjena gledišta. Nastavljamo e, raspravu koju smo imali 7.4. Predajem riječ Ester de Lange, izvjestiteljici. Hvala predsjedniče, ne znam da li je ovo drugi ili drugi i pol ili tri minus put. U svakom slučaju ovo je treći put da raspravljamo o ovom. Jesmo prošli put e, započeli tu raspravu. U svakom slučaju sam jako zahvalna bila kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi još tada. Među vremenu sam razgovarala s mnogim od vas među kojima su bili brojni dionici i ono što vidimo ovdje jest taj to sučeljavanje tri, tri različitih pristupa pa Ako razgovaram s većinom ovog doma i većinom kolega u Europskom parlamentu, mi to sagledavamo kao e, pitanje koje se tiče potrošača i građanstva i smatramo nepoštenim činjenicu da je važno gdje ste rođeni, gdje, su, gdje vam je ušteđevina, gdje stanujete. Dakle, pitanje je da li je to sigurno ili ne. A, a sagledavanje kroz perspektivu građanstva je nešto što E, o čemu, na koji način razmišlja 80% naših kolega. A komisija, osobito kada sagledamo način na koji su i zašto su uzeli članak 118. kao njihov temelj, pravni osnov je utemeljena na financijskim tržištima. I znate naravno da i vijeće vodi veliku raspravu o tome da li je to prikladno ili ne. Dakle, to je pristup koji je utemeljen na tržišnom pristupu i tu su još mnogi koji imaju e, pristup e, e, utemeljen na stavu vlade, dakle koja je uloga vlade. Dakle, tu su različiti dionici i ovisno o tome, dakle, rješenje koje će biti nama svima prihvatljivo će biti negdje u sredini ovog trokuta. U radnom dokumentu prošli Prošli put sam vam e, obećala da ću razraditi malo taj radni dokument. E, kao što rekoh, e, to će staviti jedisu u određeni kontekst kontekst u kojem se operira i e, pokazati relevantne, insistiram, relevantne poveznice s drugim temama, pitanjima. One su, te poveznice su strukturne, jer EDIS je sastavljen dio drugih elemenata iz bankovne unije. Institucionalni su, dakle tu je ono pitanje koje su to nove dužnosti koje će obnašati EDIS unutar postojećih institucija i tijela, da li su im potrebne nove nadležnosti, novi instrumenti, institucionalni, ekonomski i financijski glede njihovih konsekvenci i ovdje mi nedostaje ocjena učinka od e, Europske komisije, to ne pomaže diskusiji, a možda bilo dobro i u kontekstu sastanka izvjestelja u Sjeni, jer e, na strani vijeća se vodi neka rasprava o učinku, no, ako bi se pojela rasprava učinku i s ove strane, onda bi to bilo dobro, dakle, da se o tome razgovara nekom od naših sastanaka izvjestitelja u sjeni. Što se tiče međusobnih spona, koje su trenutno najjasnije, najvidljivije, želim spomenuti strukturu kojom trenutno raspolažemo, naravno što se tiče nadzornog aspekta, dakle, pitanja da li SSM raspolaže, dakle, jedinstveni nadzorni mehanizam raspolaže za dovoljno instrumenta na svom raspolaganju ili ne. Zatim tu je čitava e, priča o e, kapitalnim zahtjevima i prudencijalnim zahtjevima. E, prošli put smo razgovarali o nekim elementima koji su važni za neke kolege, isto tako još neki elementi koji se ne mogu riješiti jednostavno, ali o kojima treba raspravljati, a ako se o njima raspravlja, onda to treba procijeniti na jako e, miran trezen način, to je pitanje suverenih e, rizika. Zatim tu je i pitanje o jedinstvenom zanadskom mehanizmu, zatim kapital e, kapitalu za bail te pitanje koje se trenutno pojavila u kontekstu rasprave 8%, ako to je početna točka u raspravi, pojavila se neka pitanja koja su iskoristila prošli put tijekom rasprave. Naravno, to nam ne pomaže u raspravi sa Edisom. Ako imate neka pitanja u vezi postojećim sporazumima, u svakom slučaju tu imamo i zakonodavstvo o nesolventnosti koje ćemo dobiti očekivati u buduće od komisije konkretne provedbene mjere o e, Berdeu, ne samo na papiru, već i e, da sagledamo koje su to činjenice. I zadnja stvar o kojoj nije bila riječ komunikacije od Europske komisije o smanjenju rizika, no koja je jako relevantna, osobito nakon nedavnog izvješća IMF-a. Dakle, pitanje pitanje dakle nenaplativih zajmova, to je pitanje oko kojeg se ne može okljevati, već ga moramo riješiti. Što se tiče samih depozita, kada se radi o e, sustavu osiguranja depozita na nacionalnoj razini, veliki broj e, kolega u ovom parlamentu želi više saznati kako to funkcionira u praksi. Koje su stvari koje ne funkcioniraju dobro, koje treba riješiti. Naravno imamo i opciju nacionalne diskrecije i prošli put smo tražili da različite e, smo vidjeli zahtjev da različite banke rade sa različitim računovodstvenim standardima Dakle, tako se iz, pravi izračun e, doprinosa sa različitim e, e, standardima, računovodstvenim standardima, tako da i doprinos, iznos doprinosa je drugačiji. Dakle, sve su to pitanja koje pokazuje da postoje spone s različitim dosjeima Cilj dokumenta jeste da se to sve makne s puta, ne da se riješi, ali da postoje neke jasne stvari o tome koje su to poveznice možda se nećemo slagati s tim do koje mjere su te stvari hitne, ali tu su. Dakle, bolje je e, to rješavati na e, nekom radnom dokumentu nego da se e, uhvatimo u koštac jednim s drugima kada dođe do, do izrade zakonodavnog teksta. Naravno, ovaj zakonodavni dosjeće će morati ići paralelno sa određenim smanjenjem rizika. Pitanje koje se postavljaju jeste kako se možemo postarati. Također postoje zakon, zakonski govoreći neki elementi, neke točke da se možemo postarati da se sve te stvari, odnosno te dvije stvari rješavaju paralelno, tako da jedan ne kaska za drugim. No, to je za kasnije. A, to je ono što će biti u ovom radnom dokumentu, no sada bih željela čuti sve vas koja su vaša glavna pitanja, naravno vaše prethodne opaske koje ste iznijeli, na primjer, mislim na ono što je Liza Freja rekla, e, glede tri stupa kako bi ih trebalo staviti na istu razinu. Naravno, sve su stvari o kojima smo raspravljali, no ako imate neke nove elemente koje treba rješavati u kontekstu ovog radnog dokumenta, rado bih ih e, saslušala bilo sada ili u pisanom obliku do kraja možda idućeg tjedna kako bismo imali vremena da u petom dokumentu izradimo taj radni dokument. Hvala. Hvala vama. Prvi izvjestelj sjeni je Eliza Ferreira. Najljepša hvala. Želim se najprije zahvaliti Ester na ovom izlaganju. Istina, dakle, ja neću inzistirati na nečem što sam već ranije spomenula, a to se tiče činjenice da ne rješavamo doista sadržaj ovog zakonodavnog prijedloga koji je komisija predstavila 23. studenog prethodne godine, dakle, među vremenu je prošlo već skoro pet mjeseci i čini mi se da napredujemo i su više sporo i slabo. No, želio bih se osvrnuti na uvod koji je spomenula gospođa Dlanga, mislim da je element e, od ova tri prvobitna elementa, dakle onaj na koji se referirala Ester, ja bih spomenuo prvi, dakle, pitanje građan, kako naši građani promatraju europske institucije sada kada imamo javni, i jako dobro poznat e, sporazum da se napravi bankovna unija, dakle napravimo dva prva koraka i onda pred trećim stanemo i dovedemo sve druge elemente koji su važni, naravno, oni su važni i relevantni, no odlučuje se da se napravi e, nadzorni mehanizam mislim, sanacijski mehanizam i tako dalje. To nije možda pravi trenutak da se iznosi čitava arhitektura, dakle, Ovo se osobito odnosi na to da se već raspravlja o pravnom, pravnoj osnovi u prethodnoj etapi, o tome se raspravljalo o članku 114. To je bilo riješeno. I sada ponovno se izlači to nešto što je prethodno na kooperativan način riješeno. Isto se može primijeniti i na pitanje nadzora, jer mi se čini da je četvrta arhitektura imala za cilj da se prekine spona između države i banaka, država i banaka. Jedan od, od ovih elemenata je trebao biti stabilizacijski element za bankovni sektor, sektor bankarstva i ono što je točno je da smo napravili tranziciju, a, kada se prelazi iz nacionalnog bankovnog sustava na e, bankovni sustav zajednice, ta tranzicija je teška. I to je napravljeno na prije nego što je stupilo na snagu jedinstveno tijelo za sanaciju sa 8% eh, prije nego što su države članice našle način kako da zaštite od sustavnog utjecaja belina eh, i eh, osnovne depozita, odnosno problema koje, se mogu, koje mogu nastati sa depozitima u manjim bankovnim institucijama. Ja, cilj je bio da se dakle, to sve ne dogodi, da, da se to poveže sa rizicima provedbe bankovne unije. Dakle, ja bih predložila da u biti nisam sigurno da način na koji je Ester upisao ovaj eh, radni dokument, eh, da li ćemo stvarno konačno uspjeti riješiti sadržaj eh, prijedloga komisije. Meni se čini da je važno, na primjer, početi pomno analizirati sadržaj prijedloga koji smo dobili. Naravno, moramo na temelju svih iskustava država članica o zaštiti, odnosno osiguranju depozita, moramo vidjeti e, kako funkcionira e, Molim vas da zaključite, evo, još imate 20 sekundi. Dobro, onda je gotovo. Ne, ne želim vas prekinuti, samo zaključite. Mislim da bismo morali naučiti neke zaključke iz FTIC-a. i začu neke pojedinosti kao što su veze između nacionalnih sustava osiguranja depozita i kako se to klasificira i malo analizirati članak 11. Da vidimo koje su različite nadležnosti funkcije nacionalnih e, e, uprava za osiguranje depozita i eventualno da vidimo kako funkcionira backstop za osiguranje depozita. Dakle, puno je tu tih repova na kojima bismo trebali započeti raditi unutar i koji su u ovom, sadržani u ovom predlogu komisije i onda bismo na... I onda se nadam da ćemo nakon slušanja koje predlažete zaći u e, srž ovog prijedloga jer trebamo ubrzati svojim radom i završiti na ovoj bankovnoj uniji dobro, hvala. Da, hvala, vama, ispričavam se, znam da sam imala pet minuta vremena. Gospodin Lunc, hvala predsjedatelju, osobno se slažem sa pristupom izvjeteljice, mislim da prije nego što e, sjednemo za stol jesti, možda da prvo trebamo proučiti kakav je meni, dakle da vidimo o čemu će se raditi i ja nadam da bi bilo dobro raditi na tom e, dokumentu i po mom političkom mišljenju jako je dobro organizirati ovako razmjenu gledišta, no za početak početak e, prave rasprave će biti kada mognemo analizirati sadržaj ovog dokumenta, što je u njemu, što nije u njemu i onda ćemo moći početi e, praviti se, baviti se pravim stvarima. Evo, tri stvari želim spomenuti. E, na prošlom sastanku veljači govorio sam o nedostatku ocjene učinka i jako sam zadovoljan što sam čuo da je izvjestiteljica u svom uvodnom izlaganju o tome govorila jer budemo iskreni brojna pitanja su još ne odgovorena. Drugo pitanje, e, smanjenje rizika i e, uloga Europske središnje banke. Dakle, što se tiče smanjenja mjera za smanjenje rizika, e, svi ćemo složiti da je to od ključnog značaja. Trebamo vidjeti što ćemo uraditi, jer još uvijek se nismo poravili od financijske krize, barem u potpunosti. Mnoge velike banke i države su prekomjerno zadužene i mislim da je to nešto što ne možemo isključiti iz rasprave o EDIS-u, dakle o europskom sustavu osiguranja depozita. Ponavljam što sam rekao već ranije, ako postavite pitanje sjevernoevropskim bankama da su spremne se založiti za e, štediše na jugu, onda treba osigurati te depozite. Naravno, može se i zaobići to, ali ako ćemo biti pošteni prema sebi, moramo otići u svoje matične države pred svoje e, glasače i vjerujem da svi želimo da naši štediše budu e, imali najbolje sustav osiguranja u slučaju da dođe do sustava rješavanja određenih banaka. Dakle, postoje različite razine opasnosti, odnosno izloženosti rizicima. Želim spomenuti također i riječ e, pravednost, koja je spomenula, spomenuta u uvodnom izlaganju izvjestiteljice. Nama je također jako važna ta ideja pravednosti e, prema kojoj bi europski sustav osiguranja depozita trebao biti pravedan, a mislim da to nije na valjan način e, uneseno u prijedlog komisije. Kada govorim o pravednosti, mislim da između ostalih stvari EDIS ne može i ne bi trebao pružati nižu razinu e, osiguranja određenim zemljama, ne smije se tu doći do opasnosti od moralno ruzičnog ponašanja. Banke koje sudjeluju u programu EDIS e, mora imati jednaka pravila i moramo vidjeti bilanci plaćanja, vidjeti da li su te blanke čiste ili ne, da tako kažemo, moramo vidjeti i e, sve što se vuče iz prošlosti i spominjem, e, Viktora koji je bio tu na jednom od zadnjih sastanaka koji je rekao da je preveliki broj naših banaka još uvijek progone duhovi prošlosti. Ovdje se govori dakle prvenstveno o nenaplativim zajmovima i e, nekim e, repovima iz prošlosti glede kapitala. Dakle, o svemu tome trebamo početi otvoreno govoriti ukoliko želimo da ukoliko želimo stvoriti sustav koji će pružiti svim europskim štedišama e, pravedan sustav. Imajući to na umu, želim reći da se, želim se nadovezati na ulogu Europske središnje banke. Znamo da je Europska središnja banka odgovorna za sveobuhvatnu procjenu iz 2014. godine i moramo također vidjeti da li će se tu moći analizirati i vidjeti da su sve europske banke na jednakom startnom položaju. Moramo osobito pripaziti na to da e, Europska središnja banka ne bude i sudac i sudionik. Dakle, ne može se biti na obje strane istovremeno. Dakle, to je nešto što na što moramo pomno motriti. Evo imam i par pitanja. Dakle, pozna točka će biti taj dokument i doista bismo rado što prije mogli početi rad na tom dokumentu. Hvala. Hvala vama. Sada Silvi Gular. Hvala predsjedniče. Hvala te Ester na uvodnom izlaganju. Samo ću u kratkim crtama spomenuti nekoliko elemenata. Kao prvo mislim da, iskreno govoreći, tajming je od ključnog značaja i morali bismo e, intenzivnije raditi na ovome. Svi smo imali kontakte, iskoristili smo ovo razdoblje da se bavimo nekim kompliciranim e, dosijeom, ali e, privlačim vašu pozornost na dvije važne stvari. Ništa ne znamo, niko ne zna što će biti sa britanskim referendumom 23. lipnja još imamo razdoblje nesigurnosti i ne znamo što će biti sa svim tim. Moramo ubrzati jednostavno s radom. 2017. ono što je jedino sigurno, dakle i nekoliko drugih zemalja članica, među kojima i vjerojatno i nizozemskoj, dakle, a u svakom slučaju u Njemačkoj i u Francuskoj, to će biti predizborno razdoblje, dakle, bit će od velikog značaja glede brojnih pitanja, evo imat ćemo referendum u Italiji na proljeće. Dakle, osobno mislim da ako budemo predugo e, ako budemo si dali vremena da produbimo ove teme, to bi bilo dobro, ali ne smijemo dati dojam da čekamo nešto i onda da e, upadnemo u taktičko povlačenje poteza. Što se tiče same e, biti, ja bih rado htjela vidjeti kakav je stav Europske banke i službi komisije i ponavljam, možda sam to već rekla i vjerojatno ponavljam, no moramo pokušati skinuti zastave s nekih stavova. Evo, da, Sandar je upravo kada kaže da zaštita e, štediša je e, zajednička naša briga, to nije samo njemačka briga. isto tako, kao što neke zemlje nakon krize mogu imati visoke naplative zajmove i to je zajednički problem. Ne možemo negirati to i taboriti se iza nekih nacionalnih e, potreba e, kada se radi o ovoj bankovnoj uniji koju smo svi htjeli. Evo ono što je za mene važno. Dakle, kumulativni učinak e, fonda za rješavanje Dakle, što će se dogoditi za banke kada dođe do konkurencije između EU i ostatka Dakle, drugo, da li je doista potrebno jamstvo za e, depozite ili backstop? Znam da je Eliza pokretala često to pitanje. Tu postoji nešto nedorečeno i mislim da smo više brzo eliminirali pitanje backstopa za fond za rješavanje. Zatim, treće, što možemo pametno napraviti sa e, preciznim rokovima sa smanjenjem rizika. Mislim da se može nešto pametno napraviti s tim u vezi, ali ne mislim da je to preduje. To su dvije stvari koje moraju pamet paralelno napredovati, makar da se nađe neki sporazum po tom pitanju i da se svi složimo oko toga. Također moramo razgovarati sa supervizorima. Moramo biti svjesni da danas imamo jednog europskog supervizora koji kontrolira velike banke i nacionalne supervizore koji su nadležni za manje banke. I kako se dakle E, pravi artikulacija ta dva nadzora i koja to, koje to posljedice ima za e, osiguranje depozita. Dakle, puno je tu tema, tu je dakle isto tako je pitanje rokova, prelaska iz jedne etape u drugu. Ako budemo se isuviše e, stvari tu uključili, nećemo uspjeti ništa napraviti i opet ponavljam da sam na strani izvjestiteljice koja je preuzela stvari u svoje ruke i nadam se da ćemo brzo napredovati s ovim. Hvala svima i hvala tebi, Ester. Hvala Silvi, Dimitrios Papadimulis sada ima riječ. Hvala lijepa. E, najprije želim reći da se potpuno slažem sa kolegicom Gular da trebamo ubrzati proces. Ove rasprave se vode već neko vrijeme i ja počinjem e, imati dojam da postoje ljudi koji nas žele usporavati koji žele usporiti ovaj proces, koji žele e, zaustavljati cijelu stvar. Moram biti jasan, sve što, što e, se dulje odugovlači ova rasprava, to smo više e, podložni riziku od sustavnih, sustavnim rizicima. Prijedlog bankovne unije sa tri stupa imamo već E, godinama e, dva, smo, od tri stupa smo realizirali. Da li postoji jedan e, zastupnik u Europskom parlamentu koji smatra da je moguće realizirati bankovnu uniju bez sva tri stupa? Ne vjerujem da takav postoje. Dakle, sva pitanja u vezi s tim. Da li mi vjerujemo da se sva ta pitanja mogu riješiti samo u okviru ovog trećeg stupa, a ne vraćajući se pritom na prva dva stupa. Da li mi možda slijedimo nacionalne prioritete u ovoj stvari? Mislim da bi to bila katastrofalna stvar kada bismo to učinili za sve nas koji želimo vidjeti realiziranu istinsku bankovnu uniju u Europskoj uniji moramo imati sva tri stupa sva tri stupa moraju funkcionirati kako bi tako da e, želim reći izvjestitelj je potpuno u pravu ali još nisam čula njezino mišljenje o jednom vrlo e, jednostavno pitanje da li ona vjeruje da, da je komisija spremna e, da je prijedlog komisije korak u pravom smjeru ja vjerujem da jest I postoji još jedno ozbiljno pitanje, dakle moramo vidjeti kako dalje e, upravljati ovim proces, sa ova dva paralelna procesa e, što se tiče raspodjele opterećenja i e, smanjenja rizika. Neke zemlje članice zahvaljujući bankarskom lobiju nekih zemalja članica, na primjer njemačkog, njemačkom bankarskom lobiju, oni su pokušali, dakle, oni pokušavaju uvjeriti e, da je prijedlog komisije opasan. Trebamo li mi uopće raspravljati o ovoj temi? Po mom mišljenju, gospodine, gospodine predsjedavajući, mi ovu raspravu moramo ubrzati moramo ovu raspravu voditi u nazočnosti komisije i Europske središnje banke i ne smijemo čekati na vijeće da usvoji svoje stajalište, odnosno mišljenje i e, moramo pogledati taj radni dokument na koncu konca. Kad je već riječ o E, tom e, radnom dokumentu. Ja se sad pitam, je li taj, e, nakon što ste toliko detaljno o njemu govorili, pitam se je li taj radni dokument sad dostupan ili nije. Na njemu se radi već mjesecima. Mi smo imali sastanak sa izvjestiteljima u sjeni, dopustili smo da se taj radni dokument prezentira nakon ljetne pauze u duhu dobre suradnje kako bismo bolje iskoristili vrijeme. Međutim, nažalost, e, postoje e, izgleda ljudi koje vjeruju da se bankovna unija može svesti samo na prva dva stupa. E, dakle, ponavljam, mislim da trebamo početi organizirati rasprave u nazvačnosti komisije i e, trebamo e, početi raspravljati o ovom predlogu komisije. Mislim da je naša uloga koju tu možemo održati vrlo bitna. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Filip Lambec. Hvala lijepa. Ja se slažem svima s vama da želimo nešto postići. Dakle, mi e, Mm, nama cilj nije naći alibi da e, ne dođemo do cilja i rezultata. Dimitrios, ja se slažem s tobom da prijedlog komisije ide u pravom smjeru, naravno moguće ga je poboljšati, ali e, ide ipak u pravom smjeru. Ja stalno e, uvijek iznova čujem dva argumenta i u mnogim slučajevima se iza njih zapravo krije pomanjkanje političke volje. Prvi argument koji se spominje je opasnost od nemoralnog ponašanja. Dakle, zašto bi e, Njemačka recimo preuzimala e, e, rizik za pokrivanje eventualno talijanskih recimo banaka? E, činjenica je da, na primjer, Njemačka banka, iako se zove Deutsche Bank, e, nije Njemačka banka, nego je e, to institucija koja djeluje na globalnoj razini. Oni ne posluju samo u Njemačkoj i ako su investirali loše u, u gangstersku banku, onda trebaju snositi posljedice toga. Dakle, ja se ne slažem sa onima koji kažu da ako neka banka ima svoje sjedište u nekoj zemlji, glavno sjedište, da je onda to recimo Njemačka banka koja je sjedište u Njemačkoj. Drugi argument koji dosta se čuje je E, prevelika izloženost javnom dugu, državnom dugu. Dakle, tu ima nečega. Međutim, kad se e, pažljivo e, analizira ovo pitanje, onda se dođe do zaključka da se tu radi o koncentraciji bilo kojeg rizika. Dakle, u ovom slučaju o koncentraciji rizika od državnog duga. Dakle, ako se radi o košari zemalja, svih zemalja eurozone, zamislimo to, onda bi grčki, grčka komponenta tog ukupnog duga bila e, riskantnija, ali bi e, bila kompenzirana njemačkim udjelom i tako dalje. Dakle, što je ta košara e, raznolikija, E, to bolje. Dakle, tako da onda e, italijanski štediše nisu e, ovisni samo o sudbini talijanskih banaka i slično. Ja znam da neki koriste ko, argument o smanjenju rizika kao alibi da, da se ovaj posao ne dovrši. Mislim da moramo biti tu vrlo ozbiljni. Sa Silvi se djelomično slažem, djelomično možda ne, trebamo to razjasniti. E, u svakom slučaju, umjesto da ako si mislila da umjesto da ne činimo ništa trebamo e, ostvarivati napredak paralelno na dva e, kolosijeka, onda se slažemo. Dakle, ako možemo iskoristiti sad ovu priliku da zatvorimo postojeće e, rupe i e, probleme, e, onda ajmo to učiniti. Mi ćemo u svakom slučaju prezentirati jedno sveobuhvatno rješenje. E, sa velikim zanimanjem očekujem radni dokument, e, tako da možemo početi sa raspravom i sa predlozima i sa traženjem dobrih kompromisa. Hvala lijepa. Marko Zanima riječ. Hvala lijepa. Evo, govorit ću kratko i odvratiti, govoriti na određene točke, elemente o kojim smo već raspravljali ranije. I ja očekujem prvi radni dokument kako bih e, mogao govoriti na više utemeljen način, te kako bismo počeli izgrađivati nešto na osnovu dokumenta. Sama tema vrlo je značajna. Danas je e, europski bankovni sustav u vrlo teškoj situaciji. E, pate zbog internih problema, ali isto tako i zbog mogućih rizika izvana. Ovih dana su e, e, Federal Reserve iz Sjedinjenih američkih država i FDIC napravili analize a e, o nekim vrlo važnim vrlo važnim američkim bankama, vrlo, bankama, vrlo velikim bankama, a najveću od njih su smatrali da neće moći za slučaj problema izdržati na testu otpornosti. Europski bankovni sustav sada je već pod izuzetnim pritiskom i ja stvarno mislim da bi ovo trebao biti trenutak da se stvori instrument koji neće samo s jedne strane jamčiti sigurnost samim ulagačima, odnosno potrošačima, već da će to dati financijsku stabilnost cijelom sustavu. To je zapravo širi cilj kojem težim i zato ponavljam da Europska središnja banka treba imati zaista važnu ulogu kako bi ona imala upravo takav mehanizam. Ograničiti se samo na sustavu jamstava koje se temelje na premisama iz prvih prijedloga načinjenih u posljednjih nekoliko mjeseci, to jednostavno to neće biti dovoljno i neće sustavu dati stabilnost. Mislim da usporedno treba također raditi kako bi se, po mom mišljenju, ispravile neke e, distorzije koje su stvorili na tržištu e, prethodni zakone recimo BRD i Berlin koji po mom sudu uzrokuju veliko narušavanje na tržištu koje je izuzetno opasno. Što smo vidjeli samo male male posljedice toga. To se odnosi na tekuće račune i e, e, investicije koje se zato, e, iz koje se iz njih rade jer građani dakle položu novac na tekući račune to ne može biti iz tog razloga moguće da se takav financijski instrument smatra ulaganjem. A Europska središnja banka bi dakle zaista trebala u tome sudjelovati. Što se pak tiče rizika, u velikoj mjeri dijelim o mišljenje koje je iznio Filip. Ja kao talijanski ulagač štedišta moram reći da bi me brinulo da spašavam recimo banku poput Deutsche Bank koja ima ogroman broj bankovnih derivata i u tom smislu i e, SSM e, mora dublje raditi na treći stup i na e, derivate, jer derivati kojima su izložene veliki broj europskih banaka neti ne ulaze u sustav kliringa. I zato to ne predstavlja, to se predstavlja veliki rizik. A ono što je za mene zapravo izuzetno važno, s obzirom na ovo o čemu razgovaramo, s obzirom na zajednički sustav e, jamstava za bankovne pologe, ne smijemo prihvatiti prijedloge kojim bi se kojima bi se ugrožavala financijska stabilnost ustava. S jedne strane e, trebamo raditi na odredbama koji mogu poboljšati financijsku stabilnost i ne možemo iz tog razloga načiniti ustupak e, procjene nekih državnih e, procjene vrijednosti nekih e, državnih dakle, vrijednostnih papira koji bi mogli imati vrlo problematične e, posljedice. Gospodin Anemans. Hvala lijepa. Ja se također veselim e, radnom dokumentu jer ne možemo o ovome raspravljati u beskre vrijeme da počnemo sa radom. Zapravo nema mnogo toga novog od prošle rasprave koju smo vodili. U tisku eh, je prošli tjedan bilo natpisa o eh, situaciji u Austriji gdje se trenutno govori o 54% na temelju prvih proračuna eh, dakle mislim da to pokazuje da postoji trend prema ovom tipu e, rješenja i vidimo da bankovna unija ako pogledamo loše banke i e, učinak koji će to posljedice koje će nastati za e, štediše a rekli smo da se e, ne bi smjelo dogoditi da mali štediše budu oštećeni želim, samo ponoviti da doista moramo uvidjeti da tu postoji jedan jaz između juga i sjevera neke Dakle, neke zemlje na jugu, kao što je rekao gospodin Papa Dimulis, žele da se ovo eh, ovaj treći stup eh, dovrši što prije, s druge pak strane neke zemlje na sjeveru ne žele da se s tim ide naprijed. Međutim, naravno da eh, smanjenje rizika i podjela rizika idu ruku pod ruku. Postoji u sjevernoj Europi izvjesna zabrinutost da će e, na jugu biti e, negativnih razvoja situacije i mislim da se moramo suočiti sa tom e, sa time i da bi bilo dobro da imamo nacionalne sustave za osiguranje depozita Mm, ne mislim da možemo jamčiti da možemo dakle dati e, jamstva za cijelu Europu iako možemo izračunati neki dio rizika e, ali mislim da nisam e, zapravo nisam siguran da smo u stanju zapravo jamčiti za cijelu Europu jer postoji ogroman jaz između sjevera i juga. Hvala lijepa pozivam sve da pročitaju jedan bilten Europske središnje e, banke gdje su bili navedeni iznosi pomoći koja je data država u proteklom periodu i e, zapravo e, ćete ako to pogledate na svoje iznenađenje ustanoviti da su iznosi e, puno veći iznosi dani sjevernim nego južnim državama. A sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Prvi govornik je kolega Zalba Bildegan. Hvala lijepa. E, hvala vam na ovom što činite. Želim jednostavno dati par kratkih komentara. Svi se, mislim, slažemo da se bankovnu uniju treba sastaviti od tri stupa. Ta tri stupa imamo i e, prema tome logično je da sada radimo na trećem stupu i da ga uvedemo što je prije moguće. Moram uzeti u obzir ono što je rekla Silvi u ovom trenutnom političkom konceptu. Mislim da situacija nije sada onoliko jasna koliko bismo mi to željeli. Dakle, postoje potreba da ubrzamo naš rad. Slažem se s izvjestiteljicom da moramo izbjeći rizik e, od nemoralnog ponašanja i moramo naći rješenje kojem će se kombinirati s jedne strane podjela tereta, a s druge strane zakonodavne mjere koje će omogućiti da e, riješimo financijske probleme. Svi se mi slažemo da je to vrlo važno izvješće. Naravno, sva izvješća, sve teme na kojima radimo su međusobno povezane, a ako to omogućuje da se stvari e, ubrzaju, to je pozitivno. Međutim, sve te stvari će nas jednostavno usporiti. mislim da moramo porazmisliti ponovno o tome. Međutim, ne namjeravam sada zloporabiti bilo kakve prijedloge. Jednostavno moramo izmjeriti i odmiriti e, koliko e, se nešto od toga e, zapravo predstavlja pozitivne, a druge negativne aspekte tog izvješća, odnosno povezivanja s drugima. Sada kolega Fernandez. Da, ovo je jedna od najvažnijih tema u ovom parlamentarnom sazivu, a čini se da neki jednostavno ne žele da se rasprave ubrzaju te da se ovaj prijedlog progura. Jer ovo što sada radimo dovoljno, hoće li nam trebati dodatne mjere u ovom odboru, vjerojatno postaje e, značajna većina zato da EDIS treba biti ključni sastavni dio. Ako e i jest tako, onda moramo to razmotriti i to što prije. Dosta govorimo o mogućim rizicima nemoralnog ponašanja koje stoje u Novom Medisu. No, više od toga, u sljedećih nekoliko godina će doći do problema povezivanja sa modelom sanacije. Kada budemo imali sanacijski fond, onda će to biti nadzor, sustav nadzora Europske središnje banke. S druge strane, pak, pitanju Edisa, nadzor će biti na nacionalnoj razini, što znači da oni koji će vršiti nadzor neće time pokrivati i nacionalne e, štedne pologe. Ja mislim da je to nešto što moramo ispraviti u Edisu. Osim toga, postoji još nekoliko elemenata na koje se želim osvrnuti. Prije svega, po pitanju drugih mjera vezani za smanjeni rizik, a drugim riječima radi se o raspravi o državnom dugu, E, uredba vezana za zemlje koje će biti u bankovnoj uniji rezultirala bi značajnim razlikama između država u eurozoni i one koje to nisu, iako bi se ovo radilo samo o bankovnim uslugama. Ne znamo ćemo li imati jedinstveno tržište financijskog sektora i e, mislim da bi bilo jako štetno kada bismo imali razlike. Isto tako trebamo vidjeti kakvi su uzroci e, krize državnog duga, Je li ona tek tako e, se pojavila. Moramo vidjeti kako se odnose banke u slučaju dugova. No, u Grčkoj problem je između ostalog bio da je tamo to došlo da nije bilo bankovne unije, a na nacionalnoj razini nije se moglo nositi s bankovnom krizom i zato je došlo do krize državnog duga. I da je situacija bila drugačija, onda ne bismo se morali nositi sa ovakvom krizom državnog duga ili bi ona barem bila manja. Moramo vidjeti što je s onom aktivom koja se pojavila tijekom ove krize. Moramo e, pokušati smanjiti rizike koje su vezani za nas. Hvala Danuta Hubner ima riječ. Hvala lijepa. Htjela bih reći nekoliko riječi vezano za ono što je Ester nazvala za tim e, unutarnje e, depozite. Slažem se, ne znam mnogo o tome sustavu, nacionalnom sustavu e, jamstava, ali moramo saznati mnogo više prije što li EDIS zaživi i moramo vidjeti može doći do usklađivanja prije nego što počnemo objedinjavati sredstva ili se pak to može raditi paralelno. Mislim da bi to usklađivanje predstavalo izazov po pitanju nacionalnih e, diskretija dakle e, pokrivenosti e, depozita i tako dalje. Međutim, postoji razlika između EDISA i nacionalnih sustava e, po pitanju ciljne razine. I e, to je još jedan e, izazov. Postoje zemlje koje idu za alternativnim mjerama, no one nisu dio Edisa. Imam pitanje za komisiju jednoj pravne prirode. Činjenica da sama uredba ne govori o jamstvu štednih uloga, znači li to da će trebati se napraviti međudržavni sporazum o E, transferu sredstava. A drugo, e, u postoji aspekt e, koji vezuje, odnosno ne stavlja mogućnost uloga prema određenim fondovima u Edisu. Hvala. Sada Kostas Mavridis. Hvala lijepa za početak. Vrlo temeljno pitanje. Iz kojeg razloga se uopće počela osnivati Europska bankovna unija? E, mislim da se svi slažu da smo na taj način kao ne htjeli odgovoriti na financijsku krizu. A cilj je bio da se banke od države e, odvoje. I mislim da svi razumijemo da je to bio prvi cilj. A onda smo konstruktivno e, radeći svi mi evropljani došli do e, toga da izradimo takozvanu arhitekturu Europske bankovne unije. Znam da etika i politika vrlo često nisu vezane, ali želim vam postaviti pitanje kako to da znamo od trećeg, od samog početka da se treći stup neće primijeniti. Ili bilo koji drugi stup, možda druga dva stupa neće biti ista jutro sam bio na e, raz, njemačkoj raspravi o bankovnim ulozima i uopće me ne iznenačuje da su neki argumenti preneseni stopostotno u ovu ovdje raspravu. Međutim, kad smo prije par mjeseci vodili ovu raspravu, postavili nekoliko tehničkih pitanja. Danas ih je, ima oko pet ili šest. Za e, dva mjeseca bit će ih pet, deset ili dvadeset. Mislim da moramo biti iskreni. Želimo mi bankovnu uniju u duhu za koji smo se zalagali od samog početka ili ne želimo. Predsjedavajući, samo još dvije kratke stvari za kraj a rizik nemoralnog ponašanja. Probao sam velik dio života u Sjedinjim američkim državama. Ako tamo e, itko želi imati jamstvo uloga uz nulti stupanj rizika e, od nemoralnog ponašanja, da, da mogu vam jamčiti da njemu ne treba drugo jamstvo. A drugo, postoji vrlo jasna diskriminacija prema ljudima koji polažu novac na bankovne račune. A isto tako i prema svima onima koji e, traže da među svim bankama različitih vrsta e, da svi imaju iste uvjete. Mi svi znamo da u sadašnjim uvjetima jednostavno banke pade. Hvala, Mihael Tojer. Hvala kolege. Mislim zaista da moramo biti pažljivi da u Europskoj uniji ne dođe do podjele. Ne čini mi se da postoje toliko jasna razlika ako neko tvrdi između sjevera ili juga. Ja mislim da je slika puno više nijansirana. Ili barem bismo mi na više nijansiran način morali na to gledati. U Europskoj uniji načela proporcionalnosti i subsidijarnosti a moram reći da smo već uveli sustav na kojim ćemo jamčiti štedne uloge građana. Međutim, to se sustav ne primjenjuje na isti način u svim državama članicama. Zašto se to ne provodi dovoljno? Je to zato što neke države članice to ne žele to provoditi ili pak zato što to nisu u stanju. Bude li se to pitanje moglo riješiti, onda možda neće ni biti prave prednosti u sustavu EDIS. To je samo prva procjena. A druga procjena je pitanje eh, konkurentnih okvira. Šokiralo me nedavno kada sam u njemačkim novinama pročitala da velike primačne banke u Njemačkoj, to su Commerzbank i Deutsche Bank, da te dvije velike banke ne žele više e, izdvajati u fond za privatne banke, jednostavno zato što oni ne žele solidarnost s malim privatnim bankama. U Njemačkoj postoji jedna e, zaštitna zona, dakle e, iznad 100 tisuća eura. I e, to sada već mijenja okvire tržišnog natjecanja na tom tržištu. A ako se usvoji prijedlog komisije i izmjene okviri za tržišno natjecanje nekih banaka, Nedavno je e, sučište Gete iz Frankfurta u studiji pokazalo da, su, e, da je naš regulatorni okvir ide na štetu manjih i srednjih banaka. Mislim da trebamo proučiti posljedicu takvih odluka jer nije moguće da male i srednje banke budu u lošijem položaju e, u ovakvim okvirima. Bez obzira gdje ste banke nalazile, mislim da svi moramo imati u e, zajedničkim okvirima. Hvala. Za kraj Bernd Luke. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Morao sam se javiti za riječ jer su e, mnogi kolege rekli da, smo, da se svi slažemo da smo htjeli e, tri stupa bankovne unije, e, to nije točno, ja odlučno protestiram, ja nikad nisam želio treći stup. Također smatram da argumenti koji su ovdje izneseni za evropski e, e, sustav e, osiguranja depozita da su sve drugo samo neuvjerljivi. Filip Lamberts je već iznio odgovore na e, pitanja koja se postavljaju, dakle niti jedna banka nije prisiljena da svoje poslovanje ograniči na državu gdje ima svoje glavno sjedište. Dakle, e, postoje mogućnosti diversifikacije rizika, izloženosti je riziku od, na primjer, e, državnog duga. Dakle, to ne može biti dobar argument za uvođenje trećeg stupa. Nadalje govori se o e, takozvanom e, moralnom hazardu, dakle opasnosti od nemoralnog ponašanja. E, to također, po mom mišljenju, nije dobar argument. Mi smo vidjeli da su različiti promatrači tvrdili da su uzroci za krizu eura e, bila prezaduženost e, južnih zemalja članica i i da je do toga došlo zato što se implicitno zapravo već e, polazilo od pretpostavke da će se dogoditi bailout, dakle to je moral hazard, odnosno nemoralno ponašanje. Dakle, jedna samostalna gospodarska politika, ekonomska politika uvijek će voditi e, voditi tome da će vlade biti sklone tome da ulaze u velike rizike. Dakle, znači mi imamo vrlo veliki problem opasnosti od nemoralnog ponašanja i dokle god imamo samostalne e, ekonomske i gospodarske politike zemalja članica, će ta opasnost i zato nema mjesta e, europskom e, sustavu osiguranja depozita. Hvala. A sada dajem riječ izvjestiteljici. Hvala. Uz zadnje dva govornika imamo više manje cijeli pregled stavova i stajališta, ne samo u ovom odboru, već i šire gledano, e, ako koji se tiču Edisa. Iz tog razloga mislim da trebamo oprezno napredovati s ovim dosijevom i slijediti riječi gospodina Fernandesa, koji predstavlja većinu naših mišljenja, možda ne ona gospodina Lukija i Anemansa, no većina se pita koja su pravi uvjeti pod kojima Edis može biti uspješan. A ta rasprava će trebati preći sa slijepog da, jer nam je to obećano, ili slijepog ne, na raspravu gdje ćemo morati imati na raspolaganju dovoljno argumenata da znamo o čemu se radi. Zato predlažem kolegama da imamo radni dokument gdje će E, gdje ćemo, vidjeti koji su to pravi uvjeti za stvaranje toga. I hvala gospodinu Lambercu glede pit, predloga, e, pit, on je iznio jedan od prijedloga za nacionalni suvereni e, rizik, rekao je da bi to bila dobra košara sa raznim instrumentima. koja je bila povezana sa dugom. Dakle, to sve mi omogućuje da rješavam eh, probleme. A ako ćemo se držati onoga eh, logike da eh, to mi treba za jučer ili slijepo ne ili slijepo da bilo koje vrste, to neće pomoći ovoj raspravi. možemo reći, bacit ćemo to njevcima u facu, možemo i tako razmišljati. No, ako ćemo većina nas bi ipak željela, gospodine Luke, ovaj treći stup, ali što se mene tiče, to se tiče e, to je prihvatljivo samo pod zadovoljavajućim uvjetima i mislim da je to gospodin to je rekao također. Dakle, moramo spostaviti da nijedna država članica nije isključena. Dakle, postoji to pravilo prema kojem nijedan vjerovnik e, ne smije ostati zanemareno, ne smijemo stvoriti niti EDIS, po kojem će biti do 2, 3, 4 države članice isključene. Pitanje koje postavlja gospodin Tojer je u potpunosti relevantno. Većini ljudi koji imaju male štetnje, male depozite, oni drže u bankama koje se nalaze u njihovim državama članicama sa jako, i to banke koje imaju jako ograničena, prekogranična aktivnost i one stavljaju e, tu svoje depozite u e, te banke zato što nemaju drugog izbora ili zato što imaju povjerenja u njih. Dakle, samo veće banke koje imaju prekogranične E, operacije su u drugoj kategoriji. Dakle, proporcionalnost koju je spomenuo gospodin Toerer. E, možda će neki se nasmijeti na to, ali te male banke su jako važne, jer e, ti, e, ti koji su zaštićeni u okviru depozita od, od do 100.000 eura mogu također biti zaštićeni i pod nekim drugim sustavima. Ja, o tome svemu treba raspravljati. Ja ne kažem da je to moje, ono što ja preferiram, no kao što gospodin Fernandez reče, postoji razlika između velikih e, e, najvećih banaka i velike većine malih banaka koji imaju jako ograničene prekogranične aktivnosti i nadzor nad tim bankama. Što o tome? Znamo da Europska središnja banka ima jasan nadzor ovih najvećih banaka, ali kako sada stvari stoje izgleda da kažu da trebamo pretpostaviti da je nadzor drugih banaka takav da zadovoljavajući funkcionira. No to su ti elementi koji, s kojima trebamo biti upoznati kako bismo donosili daljnje korake. Evo, ispričavam se predsjedniče, ja bih rado e, navela još puno tema. Jako sam zahvalna kolegama koji su u biti odgovorili na pitanje koje je postavljeno na tijekom prethodne rasprave, to je koje korak trebamo poduzeti, koji su pravi zadovoljavajući uvjeti i kako ih treba oblikovati. Dakle, gospodina Lambersa sam već spomenula, bio je velike pomoći. Što se tiče gospođe Ferrere, ja želim reći dobro, ukoliko želite da radni dokument, jer vas bi stavila u kategoriju ljudi kojima se dosta žuri. Dakle, ako želite da taj radni dokument se tiče ne samo stvaranja zadovoljavajućih uvjeta i da vidimo koje su međusobne veze, ali ipak nećemo uspjeti riješiti probleme ovog dosija. Dobro, ako želite, ja ću to povezati predlog prijedlog komisije e, za EDIS i vidjet ćemo, kao što rekao gospodin Lambers, da li tu ima e, nekih nedostataka, ne samo u ovom prijedlogu, već u prijedlogu komisije. I želim se vas pozvati na suradnju, dragi kolege, i reći trenutno da ono što nam je potrebno jest ne samo poziv, odnosno zahtjev da se preda konkretan dokument, već treba dati ideje glede onoga što će sadržati, taj e, dokument, a do sad dobila sam e, ideje, odnosno je troje kolega, među kojima je i gospodin Luke. Dakle, predlažem da imamo, da, ispričavam se, zaboravila sam gospodina Lonesa, dakle, četvero kolega e, mi je dostavio svoje komunikacije. tako da vas molim da, evo, da vas više bude koji će mi pomoći, da vidimo koji su to uvjeti oko pod kojima treba EDIS biti e, etabliran. Hvala. Najviše hvala. Mislim da je važno da e, uslijed ovog poziva za suradnju od izvjesteljice svi osobito odni član pregovaračkog tima budu da svoj doprinos u izradi ovog radnog dokumenta. Želim se hvaliti izvjestiteljima, e, prevoditeljima. Hvala i vama, dragi kolege. Znate koji, su rokovi. Dakle, javno saslušanje 4. lipnja. E, svibnja, zatim 23. rujna ćemo e, donijeti odluku, a umeđu međuvremenu ćemo vidjeti koji će biti vaš doprinos radnom dokumentu izvjestiteljice. Najljepša hvala svima.